Good afternoon, ladies and gentlemen. Dobar dan, dame i gospodo, poštovani kolege. Otvaram naše današnje radove. Imamo više jezika nego zastupnika. Znamo da mnogim kolegama nije lako stići na vrijeme u ponedjeljak poslje podne, no nadam se da će nam se kolege kasnije pridružiti tijekom poslje podneva, kao što se dogodilo i u nekim drugim prilikama. Pozdravljam sve. Dakle, rekli smo koji su jezici, a sada dokumentacija koja je prosjeđena i na raspolaganju je ovdje u prostoriji. Ovo saslušanje se prenosi putem web streaminga. Ima li kakvih prigovora na predloženi dnevni red? Nema, dakle dnevni red je usvojen. Točka druga, zapisnik koji vam je također prosjećen. Nema nikakvih prigovora na zapisnike, dakle prelazimo odmah na toču, e, treću točku dnevnog reda, odnosno javno slušanje o suzbijanju pranja novca i utaje poreza. dakle koji se nadzor vrši i koje su nepravilnosti u primjeni prava Unije. Podijelili smo saslušanje u dva dijela. Prvi dio će razmatrati nadležna tijela za ova pitanja. Dakle, pozdravljam gospodina Giovannija Kesera, ravnatelja Olafa, dobrodošli, gospodina Simona e, Riondea, dakle, poslovnog direktora Europola i predstavnika tijela FEIU NET Europola i gospodina Mera Kabrija, njemačkog člana kolegija Eurojusta. Svima želim srdačno dobrodošlicu, no prije početka imam nekoliko uvodnih napomena. Ovo je četvrto saslušanje koje organizira odbor PANA. Mi nastojimo bolje sagledati stvari i pripremiti se za prvi radni dokument. Nakon što smo saslušali neke istraživačke novinare koji su pridonijeli razotkrivanju panamskih dokumenata, čuli smo i međunarodne institucije, a danas želimo ustanoviti koje su nadležnosti određenih nadzornih tijela koja su predviđena europskim pravom i koja se bave suzbijanjem pranja novca i porezne utaje. Nadalje, želimo provjeriti koje su potrebne mjere za provedbu treće i četvrte direktive protiv e, pranja novca i to na temelju iskustava stečenih upravo zahvaljujući ovom radu po pitanju panamskih dokumenata. Treće, želimo čuti prijedloge za naš daljnji rad i to ćemo učiniti na kraju. Kao što sam rekao, podijelili smo saslušanje na dva dijela. Imat ćemo prvi pa- panel e, sa predstavnicima europskih institucija, a u drugom dijelu ćemo se baviti ovim pitanjima sa međunarodnog e, gledišta sa predstavnicima međunarodnih institucija. Još nekoliko uvodnih napomena. Pozvali smo također e, i radnu skupinu za financijsko djelovanje, a to je međunarodno tijelo čiji je član također i Europska unija, a koje se bavi razvojem događaja na međunarodnoj razini po pitanju borbe protiv pranja novca. I također radna skupina e, prati i nadzire e, također tokove financiranja terorista. Prošloga tjedna sam pozvao predsjednika te radne skupine na jedan od naših sljedećih sastanaka i to je važno zato jer je odbor u brojnim prijedlozima spomenuo rad te radne skupine FATF. Drugo, pozvali smo također i financijsku inspekciju Švedske na sudjelovanje u našem saslušanju, no dobili smo odgovor da Financ kako se to tijelo zove, je ustrojilo vlastito istražno povjerenstvo pri švedskom parlamentu i oni prvi žele razmotriti rad tog izračnog eh, povjerenstva i o tome izvijestiti parlamenta, a onda će nakon toga izvijestiti Europski parlament o tome. Dakle, odgovorili su nam da nisu u mogućnosti dati daljnje informacije Europskom parlamentu prije nego što se očituju pred švedskim parlamentom. Treća napomena. Pozvali smo također i danske porezne vlasti koje su 29. rujna pribavile podatke o 500 ili 600 poreznih obveznika u Danskoj za otprilike 6 milijuna kruna, odnosno 800 tisuća eura i sada provjeravaju navedene osobe, bilo fizičke, bilo pravne osobe koje se nalaze na tom CD-u ni nažalost ne mogu za sada proslijediti daljne informacije, nego će pristupiti našem odboru čim budu ustanovili više u okviru vlastitih istraga. Dakle, potrudili smo se pozvati predstavnike drugih institucija na naše sastanke i nadam se da će se oni što prije odazvati. No, vratimo se našem prvom panelu, dakle dobro poznatim gostima, Johnny Kessler, ravnatelj OLAF-a od 2011. godine, Gospodin Kessler je talijanski odvjetnik prije nego što je postao tužitelj i pristupio OLAF-u. Dobro nam je poznat ovdje u parlamentu jer smo imali više rasprava s njime i također je razgovarao s nama o više izvješća. Pozdravljam još jednom i gospodina Simona Riondea iz Francuske koji predstavlja Europol i Klausa Majera Cabrija koji predstavlja Eurojust u ime Njemačke. Gospodine Majer Cabri će uzeti riječ u svojstvu njemačkog člana Eurojusta. Svi naši sugovornici su zaprimili pitanja u pisanom obliku i dali su također i svoje odgovore koje su prosljeđeni kolegama na vrijeme. Nažalost, kacali smo s time zato jer je u petak bio praznik ovdje u Belgiji. Dakle, odvojili smo deset e, minuta vremena za svakog govornika kako bi oni dali svoje uvodne riječi, a onda ćemo dati riječ članovima ovog istražnog odbora. Pet minuta za pitanje i odgovora. Sada dajem riječ gospodinu Giovanni Kessleru. Izvolite. Hvala gospodine predsjedavajući i hvala uvaženim zastupnicima Europskog parlamenta na poziv na ovo javno saslušanje. Želim reći nekoliko riječi o radu Olafa i onome što je Olaf već učinio po pitanju predmeta panamskih dokumenata i nadodat ću još nešto o predlozima daljnjeg rada na temelju do sada stečenog iskustva. Kao što znate, Olaf se bavi navodnim kršenjima i nepravilnostima u primjeni prava Unije u području pranja novca i također se bavi i ozbiljnim narušavanjem pravila službe od strane e, osoblja europskih institucija i nadležnih tijela, a također je naš mandat i pridonijeti europskim politikama o suzbijanju prijevara u izvršenju svojeg istražnog mandata u Olafu se koristimo svim informacijama iz javnih izvora. Prošle godine smo radili na pribavljanju najmodernijih analata za analizu i opradu informacija iz takvih javnih izvora. Dakle, kada su objavljeni panamski dokumenti, naši analitičari su brzo uvidjeli da u tim dokumentima se nalaze zanimljivi navodi o mogućim utajama poreza i također narušavanju pravila službe europskih službenika. Dakle, 9. svibnja 2016. godine čim su postali dostupni podaci Međunarodnog konzorcija istraživačkih novinara, Olaf je skinuo javne datoteke koje su sadržavale gotovo 430 tisuća naziva pravnih ili fizičkih osoba, dakle fizičkih e, osoba i poduzeća koja su bila javno dostupna. Što smo mi učinili? Provjerili smo povezuju li se sljedeće tri kategorije sa offshore poduzećima koja su razotkrivena u panamskim dokumentima. Dakle, imali smo tri kategorije. Prva kategorija osoblje i članovi europskih institucija, to ću preciznije obrazložiti kasnije. Druga kategorija su stručnjaci koji pružaju usluge u sklopu europskih projekata i korisnici europskih fondova. Treća kategorija pravne ili fizičke osobe koje su već sudjelovale u našim e, istragama koje su već dovršene ili su u tijeku. Što smo učinili? Provjerili smo, nalazi se među tih 430 tisuća imena gospodarskih subjekata ili osoba u panamskim dokumentima Nalaze li se dakle među tim imenima neki od, neka od imena iz ove tri navedene kategorije? Dakle, provjerili smo ima li među tih 430 tisuća imena, imena osoba, fizičkih ili pravnih osoba, osoblja ili dužnosnika europskih institucija. Kojih dužnosnika ili službenika europskih institucija. Dakle, provjerili smo u datotekama imena europskih službenika sa na visokim funkcijama. Dakle, imena povjerenika e, sadašnjeg ili prethodnih saziva, e, zatim e, imena glavnih ravnatelja, što znači imene, imena direktora ili izvršnih direktora svih agencija, imena svih zastupnika, Europskog parlamenta. Dakle, 810 ukupno, toliko ih se nakupilo tijekom godina. Dakle, to su javno dostupni podaci. I tu smo uvrstili imena kategorija osoblja europskih institucija koje se smatraju rizičnima. To se tiče osoblja na koje se primjenjuju važeći pravni okviri, također koje se smatraju rizičnima zbog e, zadaća koje obavljaju, dakle upravljanje proračunom, javna nabava, inspektori i tako dalje. Dakle, prikupili smo sva ta imena i provjerili smo pojavljuju li se ta imena u onih 430 tisuća navoda iz panamskih dokumenata. Druga kategorija podataka su stručnjaci koji pružaju usluge u okviru europskih projekata i korisnici europskih fondova. I kao što sam rekao, pravne ili fizičke osobe koje su bile dijelom naših e, zaključenih istraga ili istraga u tijeku. Svrha ove analize bilo je ne samo otkriti prijevere na e, teret europskog proračuna ili ozbiljno narušavanje pravila službe, osoblja europskih institucija, nego i prepoznavanje sustavnih ranjivosti europskih programa, naravno s namjerom uvođenja korektivnih mjera. Procijenili smo dakle razmjernost e, i nužnost e, takvog postupka. Dakle, razmotrili smo otprilike 40 tisuća gospodarskih subjekata i fizičkih osoba u ove tri kategorije. Više od 50% tih 40 tisuća imena, dakle pravnih ili fizičkih osoba, je vezano za treću kategoriju, a to su pravne ili fizičke osobe koje su već uključene u naše istrage. Sigurno uviđate zašto smo to učinili, zato jer smo na taj način pribavili više informacija za naše istrage u tijeku. Dakle, provjerili smo imali u tih 430 tisuća imena i imena tih 40 tisuća pravnih i fizičkih osoba i ponavljam više od 50% eh, tih 40 tisuća osoba su bile osobe koje su već bile pod istragom Olafa. To nije bio nikako jednostavan postupak. Prvi korak koji je trajao gotovo deset dana bilo je pročišćavanje podataka, kako se to naziva forezički, što znači da su naši analitičari provjeravali nedosljednosti u podacima, dakle slavenska imena koja su u transliteraciji se promijenila, dakle recimo sa čirilice na latinicu, to je sve trebalo provjeriti. I onda smo 430 tisuća imena prebacili u posebnu datoteku gdje su analitičari pronalazili pravne i fizičke osobe i provjeravali njihove međusobne odnose i softver je odmah ukazivao na sličnosti s obzirom na e, varijacije u, u pisanju imena i time smo sveli ta imena na stvarna poklapanja 17, dakle od 430 tisuća smo uzeli 40 tisuća imena i tu smo našli 17 poklapanja. Dakle, to je bio vrlo nizak broj e, s obzirom e, na ogroman e, broj imena pravnih i fizičkih osoba koje smo pregledali. I to je dobar znak za europske institucije. Treba napomenuti da se ta poklapanja odnose na pravne ili fizičke osobe koje su uključene u istrage olaf prije objave panatih dokumenata, dakle više od 50% tih 17 imena su bila imena pravnih ili fizičkih osoba koja su već prethodno bila predmetom istrage olaf i to nam je također e, pomoglo u našim istragama jer smo tu našli korisne i relevantne informacije. Dakle, na temelju naše analize koju sam opravo opisao i također na temelju prethodnih dodatnih informacija iz panamskih e, dokumenata i drugih izvora, Olaf je otvorio četiri istrage, kao što sam već e, naznačio u svom pisanom odgovoru odboru, no budući da su istrage još u tijeku, ne mogu odati dalje podatke o tome. Samo želim naglasiti da Olaf razmatra ova pitanja, ali to ne znači da su te osobe e, krive zbog nekog kaznenog dijela, nego se poštuje njihova pretpostavka o nevinosti. Dopustite mi da kažem da smo imali isključivo pristup e, vrlo maloj količini informacija, a to su javne informacije koje su objavljene 19. svibnja u odnosu na gomilu podataka koja je sadržana u panamskim dokumentima. Zapravo smo pregledali samo vrh ledenjaka još uvijek postoji više od 11 milijuna popratnih dokumenata koji nisu stavljeni na raspolaganje. E, čula sam sada tu nešto o danskim vlastima, možda ćemo saznati nešto više o tome kasnije, no to nisu podaci koji su nama dostupni i koliko znamo nisu dostupni do sada nikome. I to su elektroničke poruke, bankovni računi, punomoći i tako dalje tu bismo mogli e, naći neke podatke o stvarnim vlasnicima poduzeća i to je sadržano u dokumentima koji nisu javno dostupni. Evo, to je radio Olaf i samo mi još dopustite par riječi o našoj politici i političkim razmatranjima. Znate da su europske institucije nedavno, 2015. godine, usvojile direktivu o suzbijanju pranja novca i revidirale su uredbu o, o prijenosu sredstava i osigurale sljedivost tih transfera. A nakon terorističkog napada u Parizu komisija je naložila zemljama članicama da preuzmu tu direktivu do kraja 2016. godine. Ja to u potpunosti podržavam. E, to je svakako nužno potrebno. Nadalje, u srpnju 2016. godine e, komisija je predložila reviziju ove direktive kako bi se ojačale ovlasti Europske financijsko obavještajne jedinice i kako bi se olakšala e, suradnja između tih e, jedinica koje će imati pristup centraliziranim bankama podataka i e, centraliziranim registrima računa i zemlje članice trebaju uspostaviti centralizirane podatke i datoteke o vlasnicima računa. To je svakako nužno potrebno, no ono što ovdje želim dodati je sljedeće. Dok je sve to vrlo dragocjeno, čini se ipak e, da je domet tih mjera ograničen. Dakle, treba razmjenjivati financijske informacije u cilju suzbijanja pranja novca i terorizma. No, jednako je vrijedno i rekao bih nužno ući u trag e, protupravno stečenoj dobiti od organiziranog kriminala i pranja novca. Dakle, treba ići korak dalje. Ako želimo uh, ustrojiti nacionalni registar računa, trebamo imati standardizirane sustave koji su međusobno povezani i dostupni ne samo uh, istražno uh, financijsko obavještenim jedinicama, nego i svim obavještenim agencijama i te banke podataka moraju biti dostupne tijekom istraživanja svih gospodarskih kaznenih djela. Samo, zašto samo utaja poreza? Zašto razlikujemo pranje novca i utaju poreza, a ne druga djela poput korupcije. Osim toga, umjetno je razlikovati korupciju od pranja novca ili utaje poreza ili čak od terorizma. To su međusobno povezana kaznena djela, a osim toga u početnim fazama neke istrage teško je razlučiti radi li se o pranju novca ili utaji poreza i tako dalje. I tu, nažalost, često Europa nije uspješna. Imamo direktivu o suzbijanju pranja novca, e, imamo direktivu o utaj poreza, no e, sve to bi trebalo proširiti i na sva gospodarska kaznena djela. Hvala. Hvala gospodine Kessler. Iscrpno ste nas izvijestili o tome što je učinio Olaf i o do sada postignutim rezultatima kada je riječ o, brojkama. Brojke nisu toliko velike kao što bi se dalo pomisliti, ali treba vidjeti što bismo mogli još više učiniti. Sada dajem riječ gospodinu Simonu Rijandeju iz Europola. Hvala lijepo i hvala vam lijepo što ste pozvali Europol na ovo saslušanje. 3. travnja 2016. godine Međunarodni konzorcij istraživačkih novinara otkrio je postojanje podataka koje su procurili sa internih servera odvjetničkog ureda Mosak Fonseca. Količina podataka iznosi oko 11,5 milijuna datoteka, odnosno 2,26 terabita podataka kroz 40 godina od 1977. do 2015. godine. Tu se nalazi e, popis e, na stotina tisuća pravnih i fizičkih osoba. Mi ćemo ovo nazivati podacima iz panamskih dokumenata. U svibnju 2016. godine Međunarodni konzorcij istraživačkih novinara je javno objavio podatke o gotovo 320 tisuća poduzeća e, dakle u sklopu operacije objave panovskih dokumenata i takozvanih offshore leaks. Dakle, ova baza podataka je dostupna za razne upite, ali isto tako je moguće učitati i koristiti bez pristupa mreži. To ćemo nazivati bazom podataka panomskih dokumenata. Međutim, procese e, dakle, načina na koji je uspostavljena ta baza podataka nije sasvim jasan. Izgleda da su se koristili administrativne i log datoteke koje su pripadale odvjetničkom uregu Mosek, Mosak Fonseca. E, no, nasumične provjere su pokazale da je e, ta baza podataka povezana sa nekim subjektima koji su prethodno bili povezani sa panamskim dokumentima i nadalje ne postoje nikakve informacije vezano uz bankovne račune, način komuniciranja ili druge popratne informacije. No, Europol je učitao e, bazu podataka panamskih dokumenata, te smo to usporedili sa vlastitom bazom podataka kako bismo ustanovili postavili neke zajedničke točke. Rezultati su sljedeći. Mi smo ustanovili 3469 e, uspješnih pretraga. E, trebamo poslati pakete zemalja koje, jer zemlje moraju potvrditi te rezultate. Također su povezane e, ustanovljene veze sa e, skupinama organiziranog kriminala, što nije toliko iznenađujuće. Dakle, Focal Points MTK na trećem mjestu, Smoke na četvrtom mjestu gdje je bilo 260 poklapanja. Isto tako e, na drugom mjestu je FPEOC e sa 516 poklapanja, što zapravo možda ukazuje e, da je bilo nekih afiniteta sa OCG-om. Ono što zabrinjava je dakle također su veze sa islamskim terorizmom, broj 6, 116 poklapanja. Ovdje je najvažnije spomenuti da se tvrtke iz panamskih dokumenata mogu povezati ne samo sa gospodarskim kriminalitetom kao što je pranje novca ili karusel PDV, nego i sa terorizmom sa ruskim e, skupinama za organizirani kriminal, e, sa trgovinom drogom, nezakonitim migracijama i internetskim e, kriminalom. Dakle, Ujedinjena kraljevina ima najveći broj poklapanja, 1377, no to se može dovesti u činjenicu da imaju najviše kvantitativnih podataka. Zatim Litva je na trećem mjestu, što se također može povezati sa velikim brojem ruskih skupina organiziranog kriminala. Nekoliko dana nakon što su objavljeni e, panamski dokumenti, Europol je aktivno zatražio od svih partnera namjeravaju li otvoriti istrage ili već ode istrage vezano uz panamske dokumente. Nekolicina zemalja je pozitivno odgovorila, a mnogi su također pokazali spremnost da pokrenu istrage ovisno o raspoloživosti podataka. Nažalost, objavljena baza podataka panamskih dokumenata nije dovoljna kako bi se pokrenuo službena istraga u većini zemalja. Isto tako nisu e, dani svi e, podaci. Europol također nije u poziciji da ima e, dakle sve podatke iz panovskih dokumenata. Kada to budemo imali, moći ćemo to objediniti i omogućiti sustavno korištenje novih obavještajnih podataka što bi mogla biti prekretnica u brojnim istragama koje su već u tijeku. Europol je dalje na raspolaganju kako bi odgovorio na potrebe država članica vezano uz istrage, odnosno provođenje istraga. Hvala. Hvala lijepa. Hvala gospodine Dionde. Ovaj posljednji komentar je bio posebno zanimljiv. Budući da mi sami još uvijek nemamo puni pristup podacima, dakle činjenica je da imate 3954 mogućih preklapanja je vrlo zanimljiva za nas. Zatim sljedeći stručnjak je Klaus Mayer Kabri, e, dakle koji je iz Eurojasta, iz Eurojasta iz Njemačke. Dame i gospodo, e, poštovani zastupnici, dopustite mi da zahvalim e, na pozivu da sudjelujem na ovom saslušanju. Ja ću govoriti njemački i to moram učiniti budući da predstavljam svoju zemlju, ali sam ujedno i potpredsjednik e, tijela koje se bave ovim pitanjima, tako da ću nastaviti ipak na jednom pristupačnijem e, jeziku, a to je engleski. Dopustite mi da e, predstavim koja je uloga Eurojusta u pranju novca, onda ćemo prijeći na aspekte gdje smo otvrdili i pravne i praktične probleme u suradnji. Eurojust E, je jedinica za europsku pravosudnu suradnju, a naš je mandat poticati, ubrzati i poboljšati usklađivanje istraga i e, kaznenog gonjenja i također pomicati suradnju između nadležnih pravosudnih tijela u zemljama članicama. Suradnja putem koordinacije je ono čime se uglavnom bavimo i to nije ograničeno samo na zemlje članice nego i na treće strane, što znači e, da bi tu i Panama mogla biti mogući partner za suradnju. Trebate znati da mi radimo po nalogu ureda državnog tužitelja u zemljama članicama, tako da mi nismo istražno tijelo samo po sebi. Također da e, mi okupljamo nadležne urede državnog odvjetnika i e, policije koje raspravljaju o tome što treba učiniti, s kojim se problemima nose, koje treba rješavati i naravno razmjenjuju informacije koje su im na raspolaganju. Na ovakvim sastancima stvara se povjerenje između ureda državnih odvjetnika raznih zemalja članica, što je apsolutno nužno. Osim toga, imamo takozvane centre za koordinaciju koji su zaduženi za organiziranje zajedničkih dana, gdje tijekom jednog jedinog dana u različitim jurisdikcijama se provode razne kaznenopravne mjere, to su različite pretrage, zapljene, uhićenja koja se sva zajednički koordiniraju u jednom danu, a osim toga mi podržavamo i podupiremo rad zajedničkih istražnih skupina ili jedinica koje su jednostavno rečeno oblik pravne pomoći koja je unaprijed dogovorena i koja omogućuje razmjenu informacija u stvarnom vremenu kako se Eurojust uključuje u suzbijanje pranja novca. U svojim predmetima vidimo e, veliki e, porast broja predmeta od 2012. godine. 2012. godine imali smo 148 istraga u vezi sa pranjem novca, a ove godine ih imamo 245. Pranje novca, i tu se slažemo sa Giovannijem Kesslerom, nije e, kazneno djelo koje se može ograničiti na samo jedno područje, nego je povezano također i sa trgovinom drogom i e, terorizmom i organiziranim kriminalitetom. Dakle, umjetno je razdvajati ta kaznena djela. E, također u našem radu tijekom 57 koordinacijskih e, sastanaka se raspravljalo o, pranju novca i radne skupine su ustrojene upravo kako bi se borile protiv pranja novca. Dakle, 57 koordinacijskih sastanaka u 285 predmeta daju vam uvid u to koliko je značajna koordinacija. Jedan e, dio svakog e, predmeta po pitanju pranja novca zahtijeva međunarodnu koordinaciju. S kojim se problemima nosimo i kako ih možemo riješiti? Prvo, dolazi do kašnjenja u provedbi zahtjeva za uzajamnom pravnom pomoći i ponekad e, to iziskuje mnogo vremena kad imamo i dodatne popratne zahtjeve o, bankovnim podacima, transakcijskim podacima, o imovinskom pravnom stanju sumnjivih osoba ili svjedoka. I ti su propisi e, različiti u zemljama članicama imaju različita nadležna tijela. E, i to ponekad unutar zemlje članice zahtjeva drugu vrstu koordinacije. Ponekad ne postoji jedno jedinstveno tijelo nadležno za koordinaciju zemlje članice koje bi e, provelo ovu e, zahtjevnicu. Recimo, češki kolege su imali istragu u tijeku o izbjegavanju poreza i pranju novca i e, šteta je iznosila otprilike 25 milijuna eura i otkrili su gdje se nalazi račun. Račun je bio u Austriji i jedino zahvaljujući brzoj koordinaciji putem Eurojusta češki kolege mogli su zaplijeniti tih 25 milijuna na austrijskom računu i to u krajnji čast zato jer je počinitelj koji je u tom trenutku se nalazio u Ujedinjenoj kraljevini, već bio dao nalog e, za prijenosom sredstava, dakle dva ili tri sata kasnije taj bi novac bio nestao i nikad ga ne bismo više vidjeli. Jedino zahvaljujući povezivanju čeških i austrijskih kolega putem Eurojusta moglo se zaplijeniti tih 25 milijuna eura koje su bili na računu. E, dakle, imamo razlike u pravosudnim sustavima koje predstavljaju problem, naročito kada je riječ o različitim definicijama E, i elementima kriminalizacije kaznenih dijela. Postoje različite odredbe o tome je li e, utaja poreza samo prekršaj ili kazneno dijelo trebali e, učiniti neki pozitivan čin ili jednostavno je li to propust ili nečinjenje, jesu li za to nadležna upravna tijela ili pravosudna tijela i sve to može ugroziti prekograničnu istragu. Također imamo i sukobe nadležnosti koji mogu nastati, naročito recimo ako je istraga u tijeku na jednoj jurisdikciji i ta jurisdikcija želi provesti zapljenu ili pretragu u drugoj zemlji članici, no e, treba ipak pričekati dok se ne provede prva istraga ili može biti također e, i e, otežano prebacivanje sudske nadležnosti. Također i tu je otežana zapljena protupravno stečene imovine jer to je jedno sredstvo kojim se e, koristimo protiv počinitelja i tu imamo također i fokus e, e, dvojnog kaznenog dijela što predstavlja prepreku i znalo je predstavljati prepreku u prošlosti i tu smo naišli na različite prepreke u našim istragama. Imamo tu i naš upitnik e, gdje sam dao različite odgovore na vaša pitanja. Dakle, što znači koordinacija? Evo, recimo u Njemačkoj u jednoj istrazi imali smo 600 zahtjeva koje smo morali odaslati i to je sve trebalo koordinirati i provesti. Dakle, možete zamisliti E, kako je teško raditi u takvim razmjerima i takvim okvirima i e, uključivanje, pravovremeno uključivanje tijela poput eurođasta je od ključnog značaja. U e, slučaju panamskih dokumenata imali smo koordinacijski sastanak, to je zapravo bio početni sastanak koji je bio od ogromnog značaja i u ovom slučaju kada imamo tako važan predmet i tako obiman predmet ponekad je e, teško rješavati financijske i logističke aspekte. Evo, navešu jedan primjer. Dakle, jedan koordinacijski sastanak e, stoji nešto manje od 8000 eura. Koordinacijski sastanak u slučaju pamanskih e, dokumenata stavio je 60 tisuća eura. I to je izazov za bilo koju organizaciju. Što je potrebno? Potrebna je učinkovita e, komunikacija i koordinacija između uključenih tijela. To je bila prva mogućnost e, da uredi državnog odvjetnika razgovaraju međusobno, razmijene informacije i imaju koristi od e, saznanja stečena drugdje. Ako želimo surađivati u okviru pananskih dokumenata, možemo to učiniti putem e, koordinacijskih sastanaka, ali nemamo europskih pravnih instrumenata koja bi omogućile e, ubrzavanje postupka zahtjeva. Neke zemlje članice imaju bilateralne sporazume i to koriste kako bi komunicirale saznanje o panamskim dokumentima, ali diplomatski e, kanali su spori i složeni, tako da trebamo objediniti europske resurse i stručnost, a platforma za to je upravo Eurojust. I mi to namjeravamo i učiniti. U posljednjih nekoliko dana smo e, poslali odboru jedan, e, e, jedan e, zahtjev i državni odvjetnik Paname je izrazio spremnost za međunarodnu suradnju. I na kraju Uloga Eurojusta je važna u borbi protiv pranja novca i izbjegavanja poreza, no to podrazumijeva i pravne i praktične poteškoće što otežava naš rad, no bez koordinacije mislim da ne bismo nikako mogli prevladati ove probleme. Dakle, sve u svemu rekao bih da ovo nije trenutak e, za financijske rezove ili smanjenje osoblja u Eurojustu. Naprotiv, e, broj osoblja treba povećati. Hvala vam lijepa gospodine Majer Kabri. Još danji zanimljivi aspekti za naš krug postavljanja pitanja. Dogovorili smo se da će dva su izvjestitelja dobiti prvo mogućnost postavljanja pitanja i odgovora i sve to u razdoblju od pet minuta Sada mogu su izvjestitelju Jepe Kofodu predati riječ. Izvolite. Jepe. Hvala vam lijepo. Hvala vam na izlaganjima i zahvaljujem također na pisanim odgovorima. To su nam bile vrlo korisne informacije. Odmah ću prijeći na svoje prvo pitanje. Prvo pitanje je upućeno predstavniku Eurojusta. Ako se točno sjećam, rekli ste da je jedna četvrtina slučajeva pranja novca zahtjeva međunarodnu koordinaciju. U tom smislu imate li neke konkretne preporuke? Sada kada mi revidiramo direktivu o sprečavanju pranja novca, možda imate neki konkretan savjet za nas. Što se tiče panomskih dokumenata, dakle u pisanim odgovorima ste aludirali na prepreke u suradnji među policijskim službama i nacionalnim tijelima. E, možda bi imalo smisla da postoji standardiziran centralni registar u EU koji bi bio dostupan državama članicama gdje bi bile dostupne neki minimalni podaci koje bi dostavljala nacionalna tijela. Pitanje za Europol. U vašim odgovorima e, nalazi se mnogo korisnih informacija. Rekli ste da je Europol dobio samo djelomične parcijalne informacije od država članica, Policijske službe država članica donose odluku o tome kada i koliko će sudjelovati i ne postoji nekakav minimalni prag za to. Na koji način e, možemo imati bolju suradnju među državama članicama, kako se pobrinuti da pošalju relevantne podatke Europol, imate li neke konkretne prijedloge i možete li nam iznijeti koje su to prepreke konkretnije? Hvala vam. je kolega Kopravo bih predao riječ gospodinu Majeru Kabriju za prva dva pitanja, zatim gospodinu Delu, gospodinu Kesleru naravno, ako žele nešto dopuniti, izvolite gospodine Majer Kabri. Dakle, imamo sada eh, vremenski prozor od pet minuta, sve skupa za pitanje i odgovor, izvolite. Hvala vam lijepa, ne mogu eh, iznositi komentare vezano uz reviziju direktive ali razlog iz kojeg sam spomenuo ove brojke je sljedeći. Naime, sama priroda i pojava pranja novca je takva da nacionalna tijela nisu u mogućnosti sama se nositi sa prekograničnim elementima tog kaznenog dijela. I zato moramo biti u poziciji, odnosno vi morate biti u poziciji da surađujete sa svojim partnerima unutar Europske unije, a i sa trećim zemljama. Ukoliko nemate potrebnu platformu za to, onda je situacija bitno teža. To posebno vrijedi za situaciju kada morate surađivati sa trećim stranama. Mislim da ukoliko se objedine resursi 28 država članica koje su istovremeno sugovornik nekoj trećoj strani, to je bitno drugačije nego kada bi samo jedna država članica komunicirala s trećom stranom. E, ta platforma je Eurojust, dakle ona već postoji. Ono što treba postići jest da se rad odvija na odgovarajući način. Nažalost, da to je potreban novac. Ja sam vam iznio koji su troškovi sastanka koordinacije. Ako organizirati nekoliko takvih sastanaka, onda e, će se vrlo brzo iskoristiti sredstva koja su predviđena za takve sastanke. Naravno, potrebni su vam i službenici koji će raditi na tome. Ja bih e, apelirao na vas da koristite postojeću platformu u najvećoj mogućoj mjeri, posebno kod ovakvih e, predmeta. Hvala vam na pitanjima. Dakle, tu je bila sugestija da se unaprijedi suradnja. Mislim da je novac uvijek ili e, cilj za organizirani kriminal ili je potreban za terorizam. Prema tome, e, novac mora biti u središtu naših istraga. Nizozemsko i slovačko predsjedništvo se, su se bavili u velikoj mjeri dakle, financijskim istragama. Kako dalje? Mislim da trebamo uvjeriti veći broj e, financijsko obavještenih jedinica da dijele svoje podatke sa Europolom. Njih sedam daje svoj doprinos i mislim da je iznimno važno da e, se više njih uključi u suradnju. Na taj način bismo mogli imati bolju sliku o tome e, što se događa kada je riječ o sumnjivim transakcijama u Europskoj uniji. Dakle, kako i kada ćemo se pozabaviti tim pitanjem, mi smo u siječnju e, već krenuli sa mrežom FIU.net i sada e, pokušavamo vidjeti kolika je interoperabilnost te mreže e, sa drugim, e, dakle, policijskim službama i Europolom. Mislim da je to od ključne važnosti. Kako poboljšati suradnju? Mi, a i Europski parlament, vjerojatno ima mogućnost da nam pomogne u tome moramo ukinuti pravne prepreke razmjeni podataka između različitih agencija. U ovom trenutku je neophodno da financijsko obavještajne jedinice mogu razmjenjivati informacije sa policijskom službom, sa carinskim službama u nekoj stranoj zemlji na brzi, učinkovit i jednostavan način, a da pritom ne postoje nikakve prepreke u nacionalnom zakonodavstvu da bi to mogli učiniti. I tu se zapravo može uspostaviti jedna centralizirana veza sa Europolom. Mislim da to uistinu može pomoći u istragama koje se vode pojedinim državama članicama. Hvala 30 sekundi. Izvolite, gospodine Kessler. E, Direktiva o sprečavanju pranja novca Dakle, kada je riječ o tom zakonodavnom aktu, e, uistinu je ključno da se izmjene donesu vezano uz, dakle, dakle, vreme 16.7. Dakle, kako bi se zapravo moglo doći do podataka, bankovnih podataka o državama članicama trenutno ne postoji nikakve, nikakav prijedlog izmjena, ali možda bi Europski parlament mogao podržati ideju da ta baza podataka bude dostupna svim e, dakle službama u EU koje provode istragu ili su uključene u nju i da kako Olafu. Hvala vam lijepa. Sad je ovdje s nama drugi su izvjestitelj, gospodin Ježek. On nije tu, ali gospodin Louis Michel je ovdje u ime kluba zastupnika. Izvolite. E, dakle, ja mijenjam kolegu koji nažalost nije mogao biti nazočan. Dakle, kao prvo želim zahvaliti trojici govornika na dolasku. E, čujem da se mnogo govori o koordinaciji među vašim agencijama i općenito o koordinaciji, no imam dojam da ta koordinacija vrlo često nije efikasna i da zapravo zahtjeva mnogo vremena i uloženog truda. Dakle, zanima me možete li nešto reći o tome. Drugo, vezano za ono što je rekao gospodin Kessler, Mislim da on iznio ovdje jednu zanimljivu činjenicu. On je spomenuo mogućnost e, uspostave registra bankovnih računa. Dakle, imam jedno pitanje za vas, jer e, često se to može čuti određenim krugovima. Naime, jesu li zakoni o zaštiti privatno, privatnosti nešto što vas priječi u vašem istraživačkom radu i radu na koordinaciji. Zanima me, možete li nešto reći o tome, koje je vaše mišljenje. Jer vrlo često se govori o zaštiti privatnosti, ali na taj način se priječi zapravo da se daju neki podaci i ne može se otvoriti rasprava o nekim važnim temama. Drugo, mislim da ste vi također spomenuli to da se Radi razlika između dakle pranja novca, fiskalne optimizacije, utaje novca e, i tako dalje. Ja bih rekao da se ovdje zapravo dolazi do jednog, možda jedne zbrke u definicijama ili da nema dovoljno kvalitetnih definicija i to zapravo također negativno utječe na vaš rad. Ovo pitanje je upućeno svim govornicima. Ja sam već u više navrata postavio ovo pitanje, to mi je obsesija Hoćemo li jednoga dana dobiti zajedničku definiciju svih tih pojmova koji se zapravo preklapaju? Jer netko ko se bavi e, poreznom prijevarom ili poreznom utajom, dakle zapravo se bavi kaznenim djelom. I ne vidim razliku između e, toga u smislu kaznenog djela i pranja novca. Često se spominje pranje novca, čak se i e, dakle čini mi se da važnim da se to razjasni. Imam još koliko vremena? Dobro, znači trebam stati. Ha, dobro, onda ću ponovno se javiti za riječ. Hvala. Hvala gospodine Mišel. Gospodine Kessler, vama je upućeno pitanje. Well, data protection is uh, something which is uh, needed. So... Što se tiče zaštite podataka ili zaštite privatnosti, to je da kako nešto što spada u temeljna prava, to postoji već, ugrađeno je u europsko zakonodavstvo i to nam je potrebno. Međutim, zakonodavci se ponekad moraju usklađivati, naime, jer ponekad imate zakone u području zaštite podataka koji su određeni na jedan način, a onda zakone o istragama na drugi način može doći do proturječja u različitim zakonskim propisima. Dakle, mi nemamo problema sa zaštitom podataka, mi u potpunosti podržavamo to načelo, no ponekad postoje neke nejasnoće u zakonodavstvu. To se posebno odnosi na OLAF, e, budući da nije jasno, to je jedno administrativno tijelo koje mora poštivati sva pravila zaštite podataka svih ostalih e, ureda agencija komisije, no istovremeno mi smo i istražno tijelo tako da moramo primjenjivati e, sva pravila koja se odnose na e, kaznene istrage, a to ponekad e, stvara sukob u odnosu sa administrativnim pravilima. Dakle, nije sama zaštita podataka problematična, nego je potrebno dakle, unijeti određene, po, dakle, pojasniti odnose u zakonodavstvu. Gospodine Mišel, e, ja se zalažem za e, jedan pristup zakonodavstvu koji bi bio cjelovit. E, slažem se s vama da su potrebne definicije. Međutim, kod pranja novca nije samo problem u tome što definicija nije dovoljno jasna. Znam da ste vi upoznati s time. Pranje novca je povezano sa nekim drugim kaznenim djelom. Naime, pranje novca može postojati samo ako je već postalo neko prethodno kazneno djelo. Dakle, mislim da je neobično da mi možemo istraživati samo slučajeve pranja novca, a ne možemo koristiti iste e, ne možemo e, ništa učiniti vezano uz prethodno kazneno djelo. Dakle, mislim da nam treba jedan zakonodavni pristup koji ne bi bio rascjepkan. U redu, hvala lijepa. Ima li još nekoliko kakvih primjedbi od drugih govornika? Ne, u redu. Onda smo sada ispunili pet minuta. I možemo prijeći na prvog govornika u imenu kluba zastupnika, to je gospodin Otmar Kares, Izvolite u ime Pučana. Gospodine predsjedniče, moje pitanje je kratko i jasno, upućeno svim govornicima na panelu. Imamo platformu novinara koja se zove International Consortium of Investigative Journalists, dakle za istražne novinare, i mene zanima u kojem obliku vi surađujete s tom platformom novinara. Jeste li ih upitali imaju li oni neke aktualne dokumente, jeste li zaprimili te dokumente, ako da, i u kojoj mjeri imate osjećaj da su vam dali na raspolaganje sve dokumente. Hvala lijepa. Tko će započeti? Izvolite. Gospodine Majkabri. Eine Antwort ist vielleicht die moj odgovor je najjednostavniji, ali vas možda neće zadovoljiti, budući da e, Eurojust ne provodi istrage, već se samo bavi koordinacijom. Mi ne surađujemo s tom platformom. A kada bi to bio slučaj, onda bi zapravo to trebali napraviti e, nacionalna državna odvjetništva, a ne Eurojust kao institucija. Hvala lijepa, gospodin Ronde. Što se tiče Europola, mi ne možemo imati izravne kontakte sa Međunarodnim konzorcijom istraživačkih novinara, međutim mi podržavamo državama članicama, e, podržavamo ih i nama su potrebni podaci od država članica. Dakle, mi možemo samo izvršiti usporedbu sa dostupnom bazom podataka, ali ne možemo tražiti od međunarodnog konzorcija da nam pošalju podatke. Države članice su te koje nam dostavljaju podatke. Gospodine Kessler, pa za razliku od kolega, mi smo dakle istražno tijelo, pa za razliku od njih mi smo stupili u kontakt sa Međunarodnim konzorcijem istraživačkih novinara. Kao prvo mi smo radili e, na javno dostupnim podacima. Nakon toga smo stupili u kontakt s njima. Uspjeli smo se sastati sa njihovim predstavnikom u našem uredu prostorijama Olafa. Sastanak je bio vrlo zanimljiv i također smo zatražili da dobijemo preostale dokumente koji nisu bili javno dostupni. Smatrali smo da e, bi nam to bilo vrlo korisno za potrebe istrage. Za sada je odgovor negativan da kako mi nemamo nikakve ovlasti e, da bilo što nametnemo međunarodnu konsorciju, ali možemo uputiti zahtjev. Dakle, za sada je odgovor bio negativan, a glavni razlog je sljedeći. Naime, kod ukoliko bi objavili sve dokumente, na taj način bi se mogao ugroziti izvor informacija, odnosno moglo bi ga se identificirati. Mogla bi postati ta opasnost. Da kako mi ne namjeramo nikome ništa platiti, e, kao što izgleda radi Danska porezna uprava, ali eto, nije, nismo niti dobili takav prijedlog. Da, ovaj odgovor smo već dobili kada smo imali prvo saslušanje s novinarima da je zaštita izvora e, najveći razlog za to da se ne stavljaju dokument na Hvala Otmar, imamo još minutu i pola, ako imaš neko dodatno pitanje još zapostaviti, Da, imam. Znam za taj problem, ali važno je znati to i da nismo zaprimili sve dokumente i da iz ovog razloga upravo nismo ni zadobili dalje dokumente, ali kod prvih dva govornika smo jasno mogli čuti da su nacionalna državna odvjetništva ta koja mogu e, stupiti podatke u tom smislu e, kako funkcionira suradnja sa nacionalnim državnim odvjetništvima u državama članicama i e, primjećujete li da vam oni dostavljaju podatke, da ili ne? Izvolite, samo kratak odgovor. Äh, E, vrlo rado ću vas uputiti na e, izlaganje e, od strane policijskih službenika i državnih odvjetnika koji će još uslijediti. Oni će vam sigurno moći reći više o tome nego ja. Izvolite, gospodine Rijande. Hvala, do sada nismo mnogo toga primijetili. Bilo nam je potrebno određeno vrijeme da izvršimo analizu podataka i da prođemo kroz ovih 3000 e, i više preklapanja. Ovi paketi za države članice će biti upućeni tijekom ovoga tjedna, pa ćemo na temelju toga očekivati očitovanja država članica i dopunske informacije, tako da sve ovo u procesu. U hvala lijepa. Sada nam slijede socijaldemokrati na popisu, gospodin Ramon Atondo Jagonik. Yo querría, en primer lugar, preguntar sobre cuál es el marco de... Prije svega imam jedno pitanje vezano uz e, međusobni odnos agencija, odnosno odnos agencija i poreznih uprava u pojedinim državama članicama. Gospodin Rionde je donekle već odgovorio na to pitanje. Dakle, što se tiče Međunarodnog konzorcija istraživačkih novinara, e, oni su dali neke informacije, neke nisu. A mi smo tu zbog njih e, i zbog njih su zapravo otkriveni dokumenti iz Paname. Dakle, mislim da ne bi bilo e, dobro da sada razgovaramo o tome e, koliko oni informacija pružaju. Zapravo oni stoje iza čitave te operacije. Moje pitanje je upućeno Europolu. Ne bi li države članice trebale biti te koje će dopuniti informacije koje su potrebne Europolu za potrebe istraga koje nedostaju? Dakle, to bi bilo prvo pitanje. Drugo pitanje je upućeno Eurojustu. Ima li zemalja koje su zatražile od Eurojusta da provede istragu o dokumentima iz Paname, budući da je vaša uloga da koordinirate rad državnih odvjetništava u državama članicama. Zanima me je li neka od država članica zatražila informacije od Eurojusta vezano uz panamske dokumente. I na kraju me zanima e, kako je vaša veza sa policijskom službom i istražnim službama u SAD-u. Oni imaju mogućnost da zatvore banke ako se ustanovi da postoji veza sa organiziranim kriminalitetom ili pranjem novca. Tako zanima me kakve su vaše veze sa tim tijelima. Hvala lijepo. Ako će započeti, gospodin Onda, izvolite. Što se tiče e, ovog i međunarodnog konzorcija istraživačkog novinara, tu ne znam ništa o tome, ali kao agencija koja pruža pomoć državnim članicama samo se mogu nadati da će četvrta direktiva za borbu protiv pranja novca i e, amandmani vezani uz stvarno vlasništvo, uz središnji registar o bankovnim računima, e, onda omogućiti državama članicama da nam pruže te informacije. Ali naravno mi ćemo vrlo e, drago vrlo rado to istraživati ali mi ovisimo u ovom slučaju o državama članicama. Gospodin Majer izvolite. Da, hvala vam lijepa na ovim pitanjima vezanima uz Eurojust. Doista, Zamolili su nas e, da podupiramo nacionalne istrage i ja ovdje sjedim kao nacionalni član Njemačke, e, baš zbog toga što su prvi zahtjevi došli od njemačkih tijela. E, tako smo mi kao Eurojust se u to uključili, a zatim iz sve druge države članice Europske unije su zaključile. Što se tiče suradnje sa Sjedinjenikim državama, Eurojust ima sporazum o suradnji sa SAD-om, sa Švicarskom i Norveškom su Sjedinim američke države jedine tri države koje su postavile osobu za vezu u Eurojustu. Suradnja se temelji na tom sporazumu i e, mi se zapravo ponašamo prema njima kao da su oni država članica i stoga vrlo usko surađujemo sa tim tima državama. Gospodine Kessler, izvolite. Bojim se. Ne se to nama ili državama članicama koje mogu dobiti tih 11 milijuna e, dokumenata koje još nemamo, koje su u rukama novinara. E, bojim se da činjenica ta da nitko nema ovlasti da ih zapljeni. Ona svakako ne, to je sigurno, ali čak niti nazvana tijela država članica. Njima je jako teško dobiti nadležnost za to i dobiti za to pravna sredstva E, s kojima bi e, zapljenili sve te dokumente koji bi mogli biti moguć e, izvor dokaza i za daljne zločine. Zato što tu imamo taj problem pravne nadležnosti i ne znamo gdje se ti dokumenti nalaze. Dakle, jedina stvar koju možemo je postići dogovor s njima i mi smo zapravo i e, započeli s našim istragama zato što su oni spontano odlučili da će e, nam ustupiti dio tih dokumenata. I jedini mogući način koji vidim za to je da e, nadalje pregovaramo s njima. Ne znam je li danski način najbolji način, ali da dalje pregovaramo s njima kako bi smo dobili punu sliku koja bi nam bila puno bolja. Hvala, točno pet minuta. Sljedeći govornik na našem popisu je gospođa Pirko e, Ruonen u ime EKR-a. Izvolite. Želim zahvaliti stručnjacima. E, prijedlog za novu direktivu za borbu protiv pranja novca sadrži nekoliko razvoja. E, primjerice imamo e, zahtjev za transparentnim informacijama o stvarnom vlasništvu, ali isto tako taj prijedlog sadrži određene rupe u zakonu, primjerice mogućnost da se e, jedan član višeg menadžmenta u nekom poduzeću navede kao, stvarni vlasnik ako se stvarni vlasnici ne mogu identificirati, a izgleda da će biti jednostavno e, sakriti e, stvarne vlasnike tako što će se koristiti trustovi koji mogu biti registrirani u Panam ili u nekim drugim poreznim oazama. Koje je vaše mišljenje, bi kao, vas kao stručnjaka, vezano uz te rupe u zakonu. Koji bi bio najbolji način da informacije o stvarnom vlasništvu, objavimo i e, ako te rupe zakon uklonimo, kako bi se to odrazilo na međunarodnu suradnju po pitanju borbe protiv pranja novaca. I zatim imam još jedno drugo pitanje. Rado bih od vas čula o institucijama za koje OLAF prikupio podatke, gdje rade ti ljudi, koji su im ekonomski interesi, postoje neke strukturne ranjivosti na području, eh, dakle, za institucije Europske unije. Da, hvala, malo kasnije smo uključili sad. Tko želi započeti sa ovim o zakonu, gospodine Kessler? Možda da započnem s krajem. Ne, rezultati analitičko istražnog rada kojeg smo do sad objavili ukazuju na to da nema nikakve strukturne ranjivosti kod osoblja Europske unije ili pri institucijama Europske unije što se tiče njihovog načina rada. Zapravo, kao što sam već rekao, imamo samo 17 od 60 tisuća imena koje smo stavili u sustave koje smo provjerili sa onih 430 raspoloživih, to je zapravo mali broj. A nakon tog rada vezano u selekciju smo otvorili samo četiri istrage. Zato što ostatak tih imena koje smo istražili su se odnosili na istrage koje su već završile i koje ova već provodi i zapravo je to bila mala brojka. Dakle, samo osam e, slučajeva su bili novi za nas, a od tih osam samo četiri slučaja su dovele do toga da se otvore istrage. Jer smo nakon danje analize vidjeli da su to bili samo slučajevi gdje je neki novac nedostajao. Dakle, samo mali dio našeg analitičkog istraživačkog rada ukazati to da bi moglo biti nekakve strukturne ranjivosti, ali baš naprotiv, postoji velika razina transparentnosti kod institucija Europske unije i čistoće, da tako kažem, kod osobe Europske institucije. A samo jedna od četiri istraga tiče se osoblja u institucijama Europske unije. Dakle, to je dosta mali broj. E, još jedan odgovor naših slučaka nije potrebno, u redu. Onda, budući da malo kasnimo, prelazimo na sljedeće pitanje za klub zastupnika Alde, gospođa Majte Papagan Sunda ima riječ. Da, hvala vam lijepa gospodine predsjedniče kao prvo. Želim svima zahvaliti. Ovo je prva sjednica kod koje doista imam osjećaj da ne govorimo samo već da stvarno i radimo sve ove prijedloge koje smo čuli, koje smo zaprimili sada kao zastupnici, ćemo moći iskoristiti u našem zakonodavnom radu. A sada moje pitanje upućeno gospodinu Rondeju. Koje države članice su zamolile e, OLAF da podupire su zamolili Europol da podupire nacionalnu istragu vezanu uz dokumente iz Paname i rado bih znala znate li postoji li neki stručni neko stručno vijeće vezano uz e, direktivu 41.11 za potporu državama članicama. A gospodin Kesler, ste govorili o razini čistoće u institucijama Europske unije, to nas jako veseli. Govorili ste o onih 17 slučaja na koje ste išli. I ja tu razmišljam o izravnim članovima obitelji jeste li i njih provjerili, dakle te članove obitelji, jer jedna tvrtka koja se nalazi e, u offshore rukama pripada e, ženi e, jednog trenutnog povjerenika Europske unije, gospodina Kanjete. Tu bi rado čuli od vas vaše mišljenje. Hvala vam lijepa gospođo, da kolegice, gospodine Kessleru, ko će započeti ili Europol, gospodin Ronde, izvolite. Da, Biste li mogli, molim vas, ponoviti pitanje vezano uz e, specialistički centar, jer prijevod nije bio jako jasan. Da. U uredbi o Europolu, koja će sada stupiti na snagu, će se osnažiti e, nadležnost e, te institucije. Imamo članak 41L i e, s time se uvodi u mogućnost da se koristi savjetovanje jednog posebnog specifičkog centra, centra stručnjaka za borbu protiv porezne prijevare. I nas zanima je li to instrument kojeg vi namravate realizirati. To bi moglo biti korisno za vaš koordinacijski rad, dakle za ono što ste spomenuli. I još jednom vam želim svima trima zahvaliti kao što sam već rekla. Hvala. Izvolite. Dakle, Europol trenutno čeka na provedbu četvrte direktive za borbu protiv pranja novaca vezano uz zločine koji se tiču porezne prijevare i onda ćemo evaluirati način na koji ćemo onda to realizirati vezano uz centre i naše resurse. Trenutno se više koncentriramo na pranje novaca. U redu, hvala lijepa, nema drugih primjedbi. Da, izvolite, samo kratko. Što se tiče pitanja upućeno Olafu, pri imenima koje smo stavili u sustav kako bismo ih provjerili na svom 430 tisuća, tu smo imali samo imena poduzeća ili imena stručnjaka ili eh, osoblja iz institucije Europske unije. Nismo unosili imena eh, članova obitelji. E, možda gospodine Mišel zbog zaštite podataka ili zbog toga što nismo imali te informacije ili zato što bi to onda više sličilo na ribolov. Dakle, ono što smo dobili kao poklapanja nisu bila poklapanja vezana uz članove obitelji, već samo uz e, članove osoblja u europskim institucijama ili vezano uz druge ljude koji na neki način surađuju sa institucijama EU, Ali mi živimo u ovom svijetu u tom e, brislavskom balonu i znamo, e, nakon što počitamo novine, ne nužno samo španjolske novine, da postoje i e, članovi obitelji, članova osoblja institucija Europske unije koji su možda osobeni interesa u tom kontekstu. Naša uobičajena politika je takva da ne odajemo imena osoba nad kojima provodimo istragu i nadam se da ste razumjeli moj odgovor. Hvala vam lijepa. Sljedeći govornik na mom popisu u ime GUA je gospodin Miguel Ljegas. Izvolite. Hvala vam lijepa. Ja sam imao samo nekoliko općenitih pitanja. Mi smatramo da je potrebno poboljšati propise i poboljšati naše instrumente, e, pojačati mogućnosti provođenja istrage, ali jedna stvar naravno nije moguća, a to je da pritom e, ispustimo iz vida dva važna e, elementa koji su važna kod ove borbe. S jedne strane pritom mislim na to da imamo mehanizam koji previše upućuje na princip predostrožnosti. Tu postoje sukobi interesa između financijskih e, sustava i drugih institucija koje su oni koji trebaju otkriti te sumnjive aktivnosti. Dakle, tu me zanima ne postoji li sukob interesa. I kao drugo, tu mislim i na porezne oaze. S tim u imam jedno općenito pitanje. Mene zanima kakve mogućnosti vidite u tome da se borimo protiv poreznih oaza? To jest, što mogu učiniti države članice kako bi se tu jače uključile u to, kako bi finanske institucije i druge institucije prisilili na otkrivanje podataka vezanih uz pranje novca. ja tu mislim posebice na one odgovore koje smo zaprimili od vas. Tu se iz toga vidi da se te informacije ne prosljeđuju. Primjerice, kada se radi o sumnjivim financijskim transakcijama ili kada se radi o svanom vlasništvu. Vidimo da samo malo država se tu doista drži svojih obveza i da ispunjava svoju ulogu. Što se tiče poreznih oaza, tu me zanima kakva je trenutna situacija. Kako bi se opisali trenutnu situaciju? Naime, države članice imaju mogućnost djelovanja i to primjerice tako što mogu nametnuti e, kaznene mjere poduzećima koja rade u poreznim oazama, ali za to nam je potreban popis poreznih oaza. No, mi sada u EU i tek radimo na izradi takvog popisa i e, tamo na tom popisu su trenutno samo države iz trećih e, država, države, treće države, dakle, a ne države članice Europske unije. Mene zanima kako vi kao stručnjaci razmišljate o tome. Što se tiče e, crnog popisa, u vijeću ECOFIN upravo sada imamo nekoliko prijedloga, dakle ne znam može li netko reći nešto o tome, o smo o e, crnom popisu, tko bi želi odgovoriti na to, gospodin Majer Kabri. Možda da izdvojim samo jedan aspekt iz vaših pitanja, to se tiče pitanja suradnje sa trećim državama i to sasvim općenito. To je naravno dosta različito od onoga što se radi na području Europske unije. E, kada se radi o sudskim e, postupcima u okviru kaznenog prava, kada se radi o zahtjevima ili o pravnoj pomoći, ako nemate sporazum e, između država, onda to postaje dosta teško. Ako se pouzdate samo u diplomatski kanal, gdje onda dakle samo jedna država članica može iskoristiti taj kanal, onda treba reći da je taj postupak vrlo težak i vrlo spor. Dakle, osobno ja moram reći da mi kao organizacija nemamo nikakvih novosti vezano s to. Kada bismo imali neki sporazum, onda bi se sve to odvijalo brže i lakše. I naravno, trebaju nam za to dakle, pravi temelji. To je trenutno dosta teško i stoga nam je potrebno tijelo koje barem može trenutno udružiti resurse Europske unije te pregovarati e, i ispregovarati dakle, sporazum sa trećim državama. Hvala lijepa. Dakle, ova točka je jedna koja bi mogla biti sadržana u našim zaključcima. Nastavit ću, zato što moram pripaziti na vrijeme, u ime zelenih, gospođa Scott Kato ima riječ. Hvala mi, gospodine predsjedniče, hvala e, što su ovdje s nama naša tri slučnjaka. Ja imam pitanje upućeno predstavniku Europola. Dobili smo neke informacije od strane e, jedne finansko obještajne e, jedinice država članica s kojom smo čuli da oni nisu zaprimili niti jedno izvješće vezano uz sumnjive transakcije iz e, dokumenta iz Panade. Mene zanima kako je to moguće. Mislite li da postoji neki problem vezano uz to kako te financijsko obještajne jedinice kad kad zaprime ne zaprime informacije na nacionalnoj razini? I ako postoji problem, kako bismo mogli riješiti ga? Kao drugo, Ujedna kraljevina i Nizozemska e, zajedno e, čine 67 svih slučajeva sumnjivih financijskih transakcija unutar Europske unije. Kao britanski e, zastupnik meni je vrlo drago što britansko nadzorno tijelo zaprima sada mnogo informacija za borbu protiv pranja novca, ali mene zanima zašto druge države članice iz dokumenta iz Paname poput Luksemburga, Cipra i Malta ne dobivaju jednaki broj dakle, sumnjivih predmeta. Što se događa u tim državama? i e, najzad e, vezano uz jednu kraljevinu i uz Brexit, nažalost mi stalno moramo o tome razmišljati u mojoj državi, mene zabrinjava to što bi se to moglo iskoristiti kao prilika, a čujemo da to neki zagovaraju, da se još i više poveća izbjegavanje plaćanja poreza. Dakle, kako vi mislite da bi nakon što Ujedinjena kraljevina napusti Europsku uniju se i dalje mogao držati taj snažan nadzor to mislim da je vrlo važno zato što su dokumenti iz Paname otkrili da je polovica e, tvrtki koje su e, offshore tvrtke bile na tom popisu upravo iz Ujedinjene kraljevine. Gospođo kolegice, pitanje Brexita danas nećemo moći na zadovoljavajući način e, riješiti. Tko želi odgovoriti? Izvolite, gospodin Rionde. Što se tiče vašeg prvog pitanja. Jedna financijska jedinica nije ništa dobila, to sam već i e, objasnio. Dakle, ovaj tjedan ćemo poslati paket informacija e, nacionalnoj jedinici unutar Europola. Dakle, države članice imaju obvezu da podijelite podatke sa različitim institucijama i agencijama koje zanimaju takve, podaci. Što će vašeg pitanja o Luksemburgu i Cipru, nemam nikakav odgovor na to Ja sam vašem odboru predstavio brojke vezano sa države i to je sve. Dopuna ne, u redu. Onda je na mom popisu kao sljedeći govornik u ime FDD-a gospodin Marko Vali. Gdje se nalazi? Evo ga. Hvala. Drago mi je što Olaf nakon afere panamskih dokumenata već poduzima četiri istrage, dakle očito je da su se odmah pokrenuli, a i razumijem zašto nam ne možete dati konkretnije podatke o tome, no zanima me napreduju li istrage dobro ili će one iziskivati više vremena ako nam možete dati nešto više informacija o tome. I možete li nam dati još nešto više statističkih podataka, odnosno o tome jesu li istragama obuhvaćeni i zastupnici u parlamentu i članovi osoblja osim bivših ili sadašnjih članova komisije. I kada je riječ o drugim agencijama, zanima me spominjali se tu i podugovaratelji. To su podaci koji se inače pojavljuju u izvješćima drugih odbora, odnosno odbora taksa, sada i odbora pana. Ako pogledamo i rad odbora za etička pitanja koji radi više desetljeća, čini se da upravo one zemlje koje koriste utaju poreza, za pripisivanje i jačanje vlastitih uspjeha. Dakle, upravo u onim dokumentima gdje se spominju pojedince određene zemlje, vidimo da su to uvijek iste zemlje koje se ponašaju porezno agresivno. Dakle, zanima me Jesu li pokrenute istrage u tom e, smislu i možda protive li se neke zemlje tome? Hvala, gospodine Kessler, vam je upućeno prvo pitanje. Ne, mislim da ne mogu dati više podataka o ove četiri istrage koje su u tijeku. niti jedna od tih istraga ne mora nužno biti istraga na teret osoblja ili dužnosnika europskih institucija. Osim toga, činjenica da jedan službenik ili dužnosnik institucija se spominje u panamskim dokumentima ili ima neki račun ili ima neku funkciju u poduzećima koja se spominju u panamskim dokumentima, to ne mora nužno biti kazneno djelo, no mi moramo provjeriti jesu li te financijske aktivnosti iz panamskih dokumenata koje se povezuju sa zastupnikom ili dužnosnikom ili članom osoblja su doista i prijavljene, jesu li izdana potrebna ovlaštenja za to i predstavlja li to možda navodni sukob interesa ili ako je riječ o značajnim financijskim operacijama, je li to možda naznaka eventualnog sudjelovanja u prijevari ili korupciji? Evo, po toj osnovi mi istražujemo ili možemo provoditi istrage na e, teret e, dužnosnika ili službenika koji se pojavljuju u panamskim dokumentima, no ne mogu reći e, koji su to ljudi odakle dolaze. Ne mogu reći točno koliko će istrage trajati, one će možda biti kraće, no pomoglo bi nam također kada bismo dobili podatke iz nedostupnih dokumenata za sada. Hvala vam lijepa gospodine Maja Kabri. Kratko objašnjenje. Možda kažem da iz mojeg gledišta je suradnja država članica bila odlična. Ovo je bio najveći sastanak za koordinaciju u okviru Eurojusta što pokazuje da bilo da države članice imaju vlastite istrage ili e, sudjeluju putem zahtjeva u tome da doista surađuju. Isto se odnose na Europol koja je bila tamo prisutna i pretpostavljam da ćemo na idućem koordinacijskom sastanku imati i predstavnika OLAF-a na sastanku. Dakle, sve u svemu dosta sam zadovoljan sa sudjelovanjem e, i uključivanjem država članica u istage i ukazane postupke. Hvala vam lijepa. Sada imamo drugi krug i ja sam govornik u ime Pučana. Imam kratko pitanje. Možete li vi kao te institucije kratko objasniti koje države članice e, se odupiru, ne žele surađivati, koje države otežu. Vi ste upravo rekli da ste u jednom slučaju trebali poslati 600 pisama. Dakle, gdje mi moramo e, staviti naglasak kako bi naveli države članice na bolju suradnju? Dakle, to je upućeno svim govornicima. Možda vi započnete ili gospodine Ronde, tko želi krenuti? da objasnim ovih 600 zahtjeva za pomoć ukazuje vam na masu E, zahtjeva, ali ne želim reći da su svi zahtjevi bili problematični, baš e, naprotiv. U ovom slučaju je to vrlo dobro e, provedeno zato što smo to napred koordinirali i unaprijed dogovorili, ali naravno sama ta masa zahtjeva je problem, no to ne znači da će nas to spriječiti u rješavanju celog slučaja. Posebno što se tiče panamskih dokumenata, mi smo sada na početku samog postupka, do sad je suradnja bila dobra i ne bih govorio o nekim državama članicama koji se opiru suradnji, e, koji su glave. Za sad je suradnja dobra. Dobro, da, da nadopunim svoje pitanje. Jesu li to možda one države u koje imali gospodin Bali? One države koje imaju najviše problema sa poreznim oazama ili e, to ništa ne znači. Dakle, ne želim nijednu državu imenovati, ali ipak pada mi pokoja država članica na um. Pa ako govorimo o Olafu, imamo vlastiti europski mandat, tako da se možemo samo samo činiti bez potrebe za suradnjom bilo koje zemlje članice. Jedina suradnja koja nam je bila potrebna je bila ona istraživačkih novinara. Kada je riječ o suradnji zemalja članica, možemo za to organizirati drugi sastanak i onda ćemo govoriti o drugim istragama. No, kada je riječ o onome što je vas zanimalo, želim još jednom naglasiti da nam treba odobrenje prijedloga komisije o izmjeni direktive o suzbijanju pranja novca, što bi onda stvorilo obvezu za sve zemlje članice, a tu bismo mogli prepoznati neke razlike u njihovim stajalištima, o razotkrivanju podataka o stvarnim e, vlasnicima. Dakle, e, suradnja između zemalja članica je potrebnija ovdje kako bi se osigurala transparentnost, dakle suradnja po zakonodavnim pitanjima, što bi značilo da svih od 28 zemalja članica je e, u istom položaju i to bi nam omogućilo provođenje istraga u svim zemaljama članicama. U redu, ja bih rado bio toliko optimističan kao vi, ali ipak neka pitanja su i dalje nerazjašnjena. Gospodin eh, Ronde, vas posebno zanima suradnja? Regarding Panama Papers, eh, the Treba nam naravno suradnja i po pitanju panamskih papira, naravno poslaćemo pakete zemljama ovoga tjedna, tu uvijek ima prostora za poboljšanje, ali općenito govoreći kada je riječ o pranju novca, suradnja Europi je jako dobra. Imali smo neke poteškoće u proteklih nekoliko godina, što je pokazalo da ipak zemlje članice su spremne surađivati brzo i učinkovito. Hvala lijepa, ostaje nam Paul Tang i zatim još dva sponta javljena za riječ, jedno od gospođe Gomeš, od gospodina Demazija, gospodina Lukja i zatim moramo završiti s ovim panelom jer smo prikali vremena. Izvolite Paul Tang. Hvala i hvala našim gostima. Znamo da su pranje novca i legalne aktivnosti međusobno povezane, a s time je povezana i utaja i izbjegavanje poreza. E, kada najlazite na razne načine izbjegavanja poreza u svojim istragama, koji nisu nužno protuzakoniti, ali ih prepoznajete kao načine izbjegavanja poreza, prijavljujete li to i zemljama članicama? To je jedno općenito pitanje za sve. Imam jedno konkretno pitanje za gospodina Riondea. Neke zemlje članice, poput Luksemburga, Malte, Cipra, ne dostavljaju informacije zašto mislite da je to tako, što nije u redu u tim zemljama i uspostavljate li dijalog s tim zemljama gdje nastojete ustanoviti zašto ne dostavljate informacije, zanima me koji je njihov odgovor na to. Edu, hvala lijepa. Tko misli da može odgovoriti na ovo? Iz europskih institucija? Olaf ne. Možete li vi nešto odgovoriti na to? Ili to želite napraviti napismeno ili uopće ne? Uh, uh, uh, Odgovor na prvo pitanje. Ako otkrijemo nešto, mi to ne dostavljamo zemljama članicama. Zapravo je situacija obratna. Mi primamo informacije o zemljama članicama, dakle, na koordinacijskim eh, sastancima i eh, to su informacije koje one razmjenjuju međusobno. Da, ali ako imate neke saznanja o izbjegavanju poreza tijekom svojih istraga, dajete li to zemljama članicama? Da, to je moguće, ali o tome nemam nikakvih podataka za sada. Obično to je upravo suprotno. U redu. Još je gospođa Romana na popisu. Izvolite, gospodine Riondi. E, kada je riječ o načinima izbjegavanja poreza, mi kao Eurojust ne provodimo istrage, nego pružamo potporu i povezujemo nadležna tijela. No, prepoznajemo neke obrazce, načina kojima se služe kriminalci kada je riječ o utaji ili izbjegavanju poreza. E, kada je riječ o suradnji između zemalja članica, nikad nisam rekao da nema razmjene informacija. Naprotiv, razmjena informacija postoje, ali uvijek ima prostora za poboljšanje. U redu, sada je još Romana Tong na popisu za to je zadnji godnik i zatim još dva spontane javljena za riječ. Eh, očitno nas eh, zanimaju zelo podobna. Hvala na riječi. Čini se da nas zanimaju ista pitanja. Svi bismo htjeli znati koje zemlje članice su spremnije na suradnju u ovom procesu, a koje su nesklonije suradnji. Budući da je to pitanje postavljeno u više navrata, očito je da vi niste spremni dati nam imena tih zemalja i da ne želite upirati prstom ni u koga. No, dopustite mi da drugačije formuliram ovo pitanje. Mislim da nije pravedno ne pohvaliti one zemlje koje potpuno surađuju i zanima me kako želite poboljšati suradnju. Dakle, ako nam ne želite navesti imena onih koji ne surađuju, onda učinite suprotno. Hvala lijepa. Kratak odgovor ako je to moguće. E, gospodine Kesa, znate li vi za one najbolje uzore? Uh, Jednostavan odgovor. Mi smo to radili sami, nismo surađivali ni s kime. Nije da ne volimo suradnju, nego nam nije potrebna suradnja zemalja članica. Mi smo sve učinili sami. Treba nam e, suradnja zemalja članica kada se bavimo istragama prijevara na teret proračuna Europske unije koje su počinjene u određenoj zemlji članici, ali to je dugotrajna rasprava koju vodimo sa odborom e, KONT. E, uskoro ćemo imati i saslušanje tamo. Imali smo ga zapravo nedavno, no sada se publika malo promijenila, no u slučaju panamskih dokumenata mi smo sve samostalno radili bez ičije suradnje. U redu, dobro. Sada imamo još tri pitanja, svako pitanje u roku od e, minute, dakle minutu pitanja za postavljanje e, pitanja i dvije minute za odgovor, već smo malo premašli vrijeme. Možete li navesti koja je veza između ovih e, offshore poduzeća iz Mosak Fonseke koje su povezane sa financiranjem terorizma i zemalja članica jer ne mogu zamisliti da nema takvih elemenata. I možete li nam reći što se događa kada se obraćate zemljama poput e, Njemačke gdje pravosudna suradnja nailazi na prepreke i tu spominjem e, vrlo poznat e, slučaj, a to je prodaja podmornica između Njemačke i Portugala gdje su počinitelji osuđeni Njemačkoj, dakle oni koji su zaprimanje za primanje mita, ali oni koji su dali mito u Njemačkoj nisu nikad e, ustanovljeni zato jer e, se napravila nagodba s njima kako bi oni e, otkrili oni koji su primili mito u Portugalu. I jedna od transakcija iznosila 90 milijuna eura i to je navedeno u panamskim dokumentima. Riječ je o jednom fondu koji se nalazi na Bahamima i u Panami. U redu, hvala lijepa. Koga ćemo još prednešno e, pozvati na saslušanje, to moramo još odlučiti. Tko želi odgovoriti na ovo pitanje? Gospođa Gomeš je to pitanje postavila će prije saslušanja. Svi šute. Ako smijem. Nemam odgovor e, na ovaj primjer koji dobro poznajem, ali dopustite mi da iskoristim e, priliku kako bih rekao da svi mi istražujemo ove predmete, ali e, pri tome je riječ o vrlo staromodnom načinu istrage. Sva ostala nadležna tijela istražuju sa nacionalnog stajališta, zato jer e, nacionalne vlasti istražuju sve ove predmete, ali e, ta kaznena djela se ne svode na nacionalne države. Gotovo svi predmeti kojima se Olaf bavi e, tiču se kaznenih djela koje nisu počinjena u jednoj jedinoj zemlji i to je stvarnost kriminaliteta. Kriminalici zanemaruju granice, oni su po prirodi prekogranični, ali mi to još uvijek razmatramo na vrlo i staromodan način sa nacionalnog stališta. a ovdje danas imamo očit primjer toga i primjer toga koliko je ovaj pristup staromodan i zastario. Treba nam europska perspektiva i Europska unija treba tu djelovati kao jedna jurisdikcija i jedan pravosudni prostor. To je svakako nužno i sve dok ova situacija traje, mi ćemo još uvijek i stalno se boriti za bolju suradnju. Hvala Fabio Demazi. Hvala gospodine predsjedniče. Imam pitanje za gospodina Rijandea. Čini se da mikrofon baš ne radi. Uh, a question to Mr. Rionde from... Pitanje za gospodina Riondea iz Europola. Rekli ste da ste učinili, uh, učitali bazu podataka panamskih dokumenata E, i našli ste tu podatke koji se tiču određenih e, focal pointa u Hidri kada je riječ o islamistima, dakle povezano sa izvješćima o sumnjivim e, transakcijama. Gdje ste našli najviše pohapanja kada je riječ o globalnom islamističkom terorizmu? I drugo pitanje je upućeno predstavniku Eurojusta. Prema podacima iz Njemačke, ja sam iz Njemačke, čujemo da je jedan od najvećih problema u borbi protiv pranja novca u Njemačkoj je nepostojanje e, evidencije o nekretninama. Što mislite o tome? Hvala gospodine Rionde, imate po dvije minute za odgovor. Kada je riječ e, o podacima o terorizmu, da, iznenađujuće je da smo imali 116 rezultata koji su se tičali zemalja koje su dostavile te informacije Europolu. Imamo snažnu zaštitu podataka i tu štitimo interese zemalja članica, tako da nisam slobodan odgovoriti na ovo pitanje. data riječ je o zaštiti podataka pojedinaca, ne samo pojedinaca, kao što znate, u Europolu se podaci štite i e, sukladno volji pružatelja usluge Dakle, ne možemo ih dostaviti svima i zbog toga šaljemo ove paket zemljama i onda zemlje članice odlučuju hoće li to podijeliti s drugim zemljama članicama. Gospodine Demazi, ja kao predsjednik jednog europskog tijela ne mogu komentirati nikakve zakonske odredbe u zemljama članicama Naša uloga u Eurojustu je nadvladati razlike između pravnih sustava koordinacijom i to i činimo, ali radimo u okviru postojećih sustava. Sviđalo se to nama ili ne. No, u tome nije stvar. Naša je zadaća odraditi stvari suradnjom i koordinacijom. To je naš glavni zadatak. Nažalost, mikrofon je isključen. Gospodin Luka je sljedeći govornik i onda smo 11 minuta u zaostatku. Izvolite. Dakle, vrlo kratko pitanje vezano s gospodin Demazi. Mi smo, Europski parlament, mi smo izabrani predsjednici e, e, europskih građana i ako nam se ne da odgovor primjerice za koju smatra da ima najveće poveznice sa financiranjem eh, međunarodnog turizma, onda ja smatram da je to neprihvatljivo. Ali moje pitanje je ono eh, što se nadovezuje na ono što je pitao gospodin Lange. Gospodin Lange vas je pitao postoje li države koje su tvrdoglave i sve to ste rekli da mm, ne postoji ni jedna, a Luksemburg i Austrija imaju izuzeće od eh, direktive e, vezano uz porez na štednju i oni ne ustupuju podatke dalje e, europskim tijelima. I su Luksemburg i Austrija jednako e, takve da dobro surađuju kao i sve ostale države članice Europske unije. Hvala lijepa na ovom pitanju. Izvolite, tko može nam odgovoriti na tome? Nadam da ćemo saslušati predstavnike tih država u jednom trenutku. Izvolite. ja, Sie können dazu nicht sagen. Ne možete ništa reći o tome, gospodine Mari Kabri. Gospodin Luke već sam vam objasnio da je postupak vezan uz dokumente iz Paname najveći koordinacijski postupak u Eurojustu što ukazuje na visoku razinu e, spremnosti među državama članicama na suradnju i koordinaciju. Gospodin Onde, Europol, ništa. Gospodin Kessler, samo kratka zaključna primjedba. It's not that I do not want to say. Nije da ne želim reći, ali moram reći da na stvarima pranja novca nisam surađivao niti sa jednom zemljom članicom. To je van mojih nadležnosti. Istraživali smo prijevare i druga kaznena djela u Austriji ili Švicarskoj, ali kada je riječ o njihovoj suradnji, u ovim stvarima one surađuju kao i sve ostale zemlje. vi pitate o izbjegavanju poreza i pranju novca, to je van naših nadležnosti. Da, riječ je o dvijema zemljama, ali ja ne surađujem ni sa jednom zemljom u tim stvarima, tako da ne mogu ništa reći o tome. Možda kolege mogu, ali ja ne da moramo naći neki drugi način e, da dobijemo odgovor na to pitanje, takav je moj utisak. Želim se došlo zahvaliti svim trima prisutnim e, slučnicima. E, ovo je bilo vrlo informativno. Mi smo naučili da suradnja vezana uz dokumente iz Paname se općenito dobro razvija, a uskoro ćemo saznati i u daljem razvoju postupka tko možda tu mora malo e, više raditi na tome među državama članicama. Zahvaljujem gospodinu Keselu, gospodinu Deju, gospodinu Maru Kapriju. E, sada ćemo zaključiti s prvim dijelom. ćemo dvije minute stanke kako bi se zamijenili stručnjaci ovdje gore na panelu. Hvala vam lijepa.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

sehr Poštovane dame i gospodo, htjeli bismo nastaviti sa drugim dijelom sastanka. 17. sati umjesto 16.45, što znači da ćemo se morati potruditi da pitanje odgovori budu malo kraća. Srdačno pozdravljam na našem panelu gospodina Filipa de Kostera. On je predsjednik Belgijskog financijskog obavještajnog odjela. Zatim tu je s nama i gospodin Michel Klez. On je e, belgijski belgijski istražni sudac i zatim gospodin e, Norbert Nolin koji je voditelj posebne istražne jedinice EOX e, iz Sjeverne Rajne Vestfalije. To je jedinica koja se posebno bavila dokumentima iz Paname. A putem video prijenosa slika je pomalo tamna, ali vidim da je s nama gospodin Patrick Montagnier, on je član kolegija iz francuskog tijela za prudencijalni nadzor. E, srdačna dobrodošlica svim četiri govornicima. E, belgijski kolega je bio ovdje, ja sam ga već pozdravila, ali sad vidim da ga nema. Započet ćemo, mogu vam izraziti srdačnu dobrodošlicu i ne moram zapravo izdati nikakve uvodne primjedbe zbog kašenja i bio bih zahvalan govornicima kada bi, upravo zbog toga što nemam mnogo vremena, možda e, mogli umjesto 10 minuta govoriti 8 minuta kako bismo se uspjeli snaći sa svim pitanjima. Dobrodošli gospodine kles Onda mogu kao prvo predati riječ predsjedniku e, Belgijske financijsko obještajne jedinice, gospodinu Filipu de Kosteru. Sada se tu radi o pitanju kakva je nacionalna perspektiva i kakva su nacionalna iskustva. Izvolite gospodine de Koster. Hvala gospodine predsjedavajući, uvaženi kolege zastupnici. I e, sada ću govoriti francuskim jezikom koji se nije često mogao čuti tijekom ovog sastanka. Nastojat ću se držati e, ovih osam minuta. Ja sam na čelu dakle financijsko obavještajne jedinice u Belgiji. Ja ću vam zapravo izniti jedan kratak sažetak rada i aktivnosti e, naše financijsko obavještajne jedinice i nakon toga ću odgovoriti na pitanja koja sam čuo i na koje bih htio nešto dodati, a vezano uz panamske dokumente. Belgijska financijska obavještajna jedinica je osnovana 1993. godine. Od 1995. godine našim zakonom definirana je borba za sprečavanje pranja novca. Dakle, što se tiče poreznih prijevara, to nije bilo nešto novo za nas u Belgiji. Nadalje, tijekom godina, u proteklih 7-8 godina, mi smo e, tu definiciju još dodatno razradili, tako da imamo e, teške oblike poreznih prijevara i lakše oblike poreznih prijevara. Obična porezna prijevara više nije u našoj nadležnosti. Čime se e, bavi financijsko obavještajna jedinica u Belgiji? Mi e, primamo dakle prijave sumnjivih, o sumnjivim transakcijama, bilo od strane belgijskih financijskih institucija ili od strane naših partnera, dakle drugih financijsko obavještajnih jedinica u svijetu. I nakon toga mi dakle analiziramo te prijave sumnjivih transakcija. Mi u Belgiji imamo mogućnost postaviti upite svim državnim službama, dakle pravosudnim tijelima, policijskoj službi, obavještajnoj službi, kao i poreznoj upravi. Također imamo pravo postavljati pitanja Olafu, e, posebno kada je riječ o poreznim prijevarama koji idu na teret proračuna Europske unije. Tako da imamo vrlo široke ovlasti. U slučaju da se pojavi neka sumnjiva transakcija, imamo obvezu proslijediti tu informaciju pravosudnim tijelima, dakle njima prosljeđujemo predmet i imamo također mogućnost da e, upravno blokiramo račun e, neke fizičke osobe tijekom pet radnih dana. Daću vam primjer, primjerice da sam u ponedjeljak prošlog tjedna htio blokirati račun e, nekoj fizičkoj osobi, mogao sam to učiniti tijekom pet dana. To znači da bi ta zapravo administrativna blokada trajala sve do sutra. Naime, e, u petak e, prošli tjedan je bio neradni dan, tako da se uzimaju u obzir samo radni dani. Jedno od pitanja koje ovdje postavljeno je sljedeće. Naime, ja se bavim sprečavanjem pranja novca i poreznih prijevara. Dakle, riječ je o čitavog niza teških eh, kaznenih dijela. Da kako tu se postavlja pitanje što je razlika između pranja novca i eh, predikatnog kaznenog dijela. Predikatnim kaznenom dijelom se stvara određena imovina koja se onda, koja onda predmet tog pranja novca taj, e, to se može naći u bilo kojoj državi članici na bankovnom računu, ali isto tako se može pretočiti u neku nekretninu ili u neku pokretnu imovinu. Dakle, u sprečavanju pranja novca mi možemo ili izvršiti blokadu računa ili pak možemo proslijediti e, informacije potrebne da bi se zapljenilo, zapljenila imovina. Zašto je potrebna borba protiv pranja novca? E, s obzirom da sam također i državni odvjetnik. E, smatram da trebamo razraditi jednu strategiju. Dakle, ja smatram da se treba raditi na e, sprečavanju pranja novca, ali isto tako znam da ima kolega sudaca koji su pak zaduženi za E, to da se bave predikatnim kaznenim djelima. Dakle, e, financijski kriminalitet, e, prostitucija, trgovina ljudima i tako dalje. Dakle, što je zapravo, je li bitnije baviti se sprečavanjem pranja novca ili sprečavanjem predikatnih kaznenih djela? Vrlo često se događa da ne uspijemo uhititi počinitelje, a što se tiče roka zastare za pranja novca, Naime, mnogo je rijeđe, naime, taj rok traje duže. To omogućuje ne samo da se počinjitela kazni zbog predikatnog kaznenog dijela, nego i da se e, povrati ta imovina stečena kaznenim dijelom. Sada ću vam navesti naziv jedne zemlje koja je iznimno spremna na suradnju unutar Evropske unije. Da se vratim na pitanje panamskih dokumenata i na pitanje porezne prijevara, bez obzira koje ona oblik ima. Mi imamo mogućnost suradnje sa e, dakle, Belgijskim inspektoratom za porezna pitanja i dakle mi od nadležnih tijela e, tražimo informacije i e, ti podaci se onda koriste u našoj istrazi. Mi se ne bojimo predmeta e, dakle pranja novca, međutim kada je riječ o poreznim prijevarama moramo ipak razlučiti nekoliko različitih stvari. Dakle, postoji prijevara u području PDV-a, to se može otkriti preko noći de facto. Što se tiče e, bankovnih računa u Panami, offshore računa, činjenica da netko ima bankovni račun u inozemstvu ne predstavlja samo po sebi kazneno djelo. Međutim, činjenica da e, to nije prijavljeno e, u prijavi, dakle, predstavlja kazneno djelo. Daću vam primjer. Evo, recimo da moj kolega otvori bankovni račun na Bahamima. To nije kazneno djelo. Međutim, uzmimo da sljedeće godine prilikom ispunjavanja porezne prijave ne prijavi da posjeduje taj bankovni račun, to pokreće čitav jedan proces. Dakle, to znači da u sljedećih pet do šest mjeseci mi ne možemo ništa poduzeti. Moramo dakle čekati da se zapravo počini prva, prvi prekršaj kako bismo mogli pokrenuti postupak. I sada izlazim izvan okvira, e, dakle, nacionalnih okvira Ovdje se se, govorilo o radu Eurojusta koji cijenim, isto tako se spominjao Europol, drago mi je da je spomenen Sustran i suradnja sa tom dakle, jedinicom, budući da je Belgija svakako među onima koji dobro surađuju sa Europolom i zapravo tu nemamo izbora. Ima i nekih drugih koji ne nužno, e, dakle, da ne surađuju, ali možda imaju veću zadršku. Osim Europske unije, postoji još jedna struktura, a to je skupina Egmont, koja možda nije dovoljno poznata, koja okuplja 180 e, financijsko obavještenih jedinica u svijetu. Kako to da se zove Egmont? Zato što su osnovali Belgijanci i Amerikanci 1995. godine u palači Egmont i o tome je dobila ime. Dakle, sve financijsko obještajne jedinice u svijetu se četiri, e, tri do četiri puta godišnje sastaju kako bi razgovarale o operativnim aspektima pojedinih predmeta, da kako dokumenti iz Panove spadaju u to također. Dakle, dopustite mi da se sada kratko osvrnem na panamske dokumente. Da, ja sam dobio imena e, od porezne uprave, 240 imena i mi smo trenutno otvorili 97 različitih predmeta. Dakle, i što zapravo radimo temeljem tih postupaka? Ništa, zato što sam zatražio od Paname dodatne dopunske podatke i još čekam, evo primit će se E, približavaju se božićni praznici, možda dobijemo božićni dar. Dakle, e, htio bih još samo nešto reći o suradnji. Rekao bih da e, treba raditi na sinergijama. Znam da su ljudi bili šokirani, no evo, mi smo ovdje govorili o Eurojustu i o Europolu. Rekao bih sljedeće, zašto ne razmisliti o osnivanju jednog europske financijsko obavještajne jedinice? Rado ću odgovoriti na vaša pitanja. Hvala vam, gospodine predsjedniče. Gospodin Patrik uh, eh, njemu bi sada predao riječ, on je s nama prisutan putem videokonferencije, a zatim djelovnicima na panelu. Gospodine Montoyer, vi ste član francuskog kolegija iz tijela za potencijalni nadzor. Gospodin Motrije, izvolite, čujete li nas? Da, hvala. Hvala. Čini mi se da slika nije baš najbolja, eh, odnosno da je malo mračna. Ispričavam se zbog toga. E, samo da vas e, podsjetim na to dakle, što je naše tijelo za bonitetni nadzor. Dakle, mi smo osnovani 2010. godine, e, pod nadležnosti smo središnje banke, što znači da Francuska središnja banka izvaja sredstva. Imamo tri misije, bonitetni nadzor, riječ je o pravilima dakle koja se odnose na osiguravateljska društva, zatim kontrola pranja novca i financiranja terorizma, na to ću se vratiti i naša treća zadaća je ona koja se tiče kontrole e, trgovačkih praksi e, banaka i osiguravateljskih društva kod prodaje e, osiguravateljskih i financijskih proizvoda. Mi isto tako imamo tijelo za nadzor tržišta koja uređuje e, financijska tržišta i burze koje prodaju financijskih instrumenata klijentima neovisno o tome tko su ti klijenti. Što se tiče ove teme o kojoj raspravljate, i u vezi s kojom ste nam postavili neka pitanja, dakle vezano uz panamske dokumente. E, na nadležnost e, u području dakle sprečavanja pranja novca i financiranja terorizma je kod nas jednako važna i dakle naše tijelo se mora pobrinuti da banke, osiguravateljska društva i financijski posrednici poštuju važeće zakonske propise. E, mi nismo francuska financijska obavještajna jedinica koja se zove Trakva, mi s njima surađujemo, nego smo tijelo koje je zaduženo za to da financijski akteri, bilo da je riječ o bankama ili osiguravateljskim društvima, dobro provode važeće zakone. Mi smo proveli čitav niz kontrola, e, bilo na daljinu ili na licu mjestu, mjesta. To nam omogućuje da e, kroz dokumente koje zaprimamo provodimo određene procedure u tim institucijama, također održavamo i sastanke s njima i pokušavamo testirati neke postupke svake godine. No, mi svakako provodimo i istrage na licu mjesta da bismo se uvjerili da procedure koje su definirali uistinu funkcioniraju i da to omogućuje financijskim institucijama da mogu identificirati svoje klijente te da mogu prijaviti sumnjive e, transakcije, transakcije e, francuskom e, financijsko obještajnoj jedinici. Što se tiče panamskih dokumenata, a vi ste zatražili naše mišljenje u vezi s time i mi smo tu zapravo izradili jedan e, detaljni dokument. Mi smo pokrenuli neke istrage od e, četvrtog mjeseca 2016. godine kako bismo vidjeli e, među onim bankama i osiguravateljskim društvima koji imaju svoje aktivnosti u inozemstvu, imaju li među svojim klijentima, ima li nekih veza sa odvjetničkim uredima u Panami vezano uz offshore tvrtke i na temelju podataka koje smo prikupili, a ima više od stotinu e, dakle pisama i poruka koje su razmijenjene. Tako da smo uspostavili, pokušali smo e, uspostaviti dakle gdje želimo imati dodatne istrage. Mi smo u nekim slučajevima zatražili internu reviziju u određenim institucijama, te smo zatražili od njih povratne informacije kako bismo na temelju ad hoc kontrola od strane samih institucija mogli krenuti, a e, u nekim slučajevima smo proveli vlastite istrage kako bismo ustanovili e, dakle kako bismo mogli dakle krenuti dalje. Mi nismo zaduženi za borbu protiv poreznih prijevara. Naša je zadaća da se u našoj ulozi i zadaći borbe protiv pranja novca i financiranja terorizma osiguramo da se na odgovarajući način uzmu u obzir kaznena djela koja se mogu karakterizirati kao pranje novca. U Francuskoj je porezna prijevara u e, predikatnim dijelima vrlo rano definirana, budući e, da to već postoji nekoliko godina, dakle e, proširenje porezne, dakle to je nešto što već postoji neko vrijeme u Francuskoj, premda u, na razini Europske unije to nije prepoznato od samoga početka. Mi vodimo e, te kontrole, imamo neke instrumente koji su nam mm, obično na raspolaganju. Ono što predstavlja problem jest da imamo učinkovitu kontrolu nad multinacionalnim grupacijama. Naša je zadaća da institucije koje postoje u Francuskoj, dakle neovisno o tome kakve usluge pružaju, bilo da je riječ o podružnicama ili o sjedištima tvrtki, da one poštuju francuske norme. Što se tiče podružnica, francuskih podružnica u drugim državama članicama Europske unije ili izvan nje, ono što je za nas bitno jest da se ista vizija e, provodi u podružnicama kao i u sjedištu. I dakle, mi e, pitamo, li dakle, postoje li neki zakonski propisi koji bi mogli to priječiti u određenim državama članicama. Isto tako, matično društvo u Francuskoj mora imati e, sposobnost da zna e, kako se odvija poslovanje u njezinim podružnicama. E, pokazalo se da to nije bio slučaj u nekim podružnicama Naime, bankovna tajna ponekad priječi prijenos e, podataka čak i prema matičnom poduzeću. Mi imamo mogućnost sklapanja sporazuma sa stranim tijelima kako bismo na licu mjesta vršili kontrolu podružnica koje su u njihovoj nadležnosti, a dakle e, primjena propisa o sprečavanju prava novca je u nadležnosti dotično zemlje. Ono što nas zanima je interakcija između podružnice i francuskog matičnog društva te načina na koji ta grupacija može e, prikazati situaciju pred francuskim nadzornim tijelom. Mi nemamo i nikakve ovlasti vezano uz podružnice koje se nalaze u drugim državama, bilo da su one unutar ili izvan Europske unije. Ono što možemo je sankcionirati matično društvo zbog izostanka kontrole nad radom podružnica ili zbog izostanka jedne cjelovite vizije pod uvjetom da e, to e, ne proizlazi iz nemogućnosti da se to učini zbog nekih zakonskih propisa. Mi imamo također mogućnost da e, s obzirom da smo dakle nadzor, nadzorno tijelo u više aspekata i mi e, poznajemo kako banke i sugravateljska društva strukturiraju svoju internu kontrolu i to je posebno je važno vidjeti na koji način te financijske institucije provode te mjere e, za sprečavanje pranja novca. Naime, to se ne može odvojiti od ostatka poslovanja. E, sprečavanje pranja novca u nekoj banci je sastavni dio dakle komercijalnih aktivnosti te banke u odnosu na klijenta. Dakle, tu se kreće od identifikacije klijenata i transakcija e, koje se dakle tu provode dakle od strane tog klijenta. Dakle, tu imamo veze sa e, financijskom oveštanom jedinicom u Francuskoj. Ona nam također ponekad prosljeđuje neke predmete u kojima e, postoji manjkavosti u odnosu na e, dakle, kontrolu od strane financijskih institucija. Isto tako imamo i suradnju sa drugim tijelima u Francuskoj. Nakon kontrola koje provodimo na licu mjesta, mi im prosljeđujemo podatke. Dakle, kako bismo mogli testirati mehanizme za sprečavanje pranja novca, u slučaju da se pokaže da da e, neka sumnjiva transakcija bi mogla biti porezna prijava, mi to moramo dakle signalizirati e, nadležnom tijelu. Hvala vam lijepa gospodine Montanje. To su bili zanimljivi uvidi u francuske prakse. Odmah ću sada predati riječ dalje, zato što smo malo stisci s vremenom. Gospodinu Klesu, dakle on je belgijski istražni sudac i možda vi možete objasniti koji su vaše nadležnosti. Hvala vam lijepo pa gospodine predsjedniče. Ja nisam e, državni odvjetnik, ja sam istražni sudac i stoga ću vam govoriti o sudu. Moje iskustvo nakon toliko godina mi dopušta da vam kažem da smo s jedne strane, kad smo saznali za dokument iz Paname, bili pozvani e, pred e, komisijom u Belgijskom parlamentu i započela sam sa čenicom da me njihovo iznenađenje iznenađuje. Mi stručnjaci koji se bave borbom protiv pranja novca, mi već toliko godina smo okruženi tim fenomenom i da su ovi panamski dokumenti naravno dobri, ali iduće godine ćemo možda imati kajmanske dokumente, e, druge dokumente i imamo još pred nama sada barem 40 godina u kojima će možda doći do godišnjih skandala i zapravo treba spriječiti te fenomene prije toga. I to je ono što mene zanima, zato što ako u Belgiji ono što smo čuli od konzorcija nas nije mnogo toga naučilo vezano uz dosije i uz imena koje se spominjaju. Ipak moram reći da je izvesno što imamo sada te fenomen koji nam danas dopušta da imamo odbore, a možda jednog dana, čak iako je polomično već prekasno, da vidimo da dođe do još jačih reakcija kako možemo biti učinkovitiji i kako se mogu na ono što je rekao Filip de Koster. Želim reći sljedeće. Vrlo je važno reći da ovaj problem nije problem porezne naravi. Panamski dokumenti zapravo nema veze sa poreznom prijevodom, nego su to jednostavno zločini. To je jednostavno financijski zločin. Dakle, taj e, pojam porez možemo toga isključiti. Imamo četiri različite vrste e, zločina. Kao prvo imamo delikvente e, koji imaju legalno zanimanje, primjerice kada se radi o majstorima, vaš majstor će vas, upitati, će vas upitati želite li ili ne račun. To je prvi korak. Drugi korak je ako zatražite od jedne tvrtke da vam izgradi bazen i onda vam poduzetnik kaže pa ja ću taj račun e, dati e, na ime vašu tvrtku. Rećemo da je to da se to tiče rashoda vaše tvrtke. Zatim treći korak je korupcija, bilo da se radi o javnoj ili privatnoj korupciji. A mi smo u EU suočeni e, s tim fenomenom, ali manje nego na drugim dijelovima svijeta. Prije svega na južnoj poluci možemo reći da je to strašan fenomen koji sprečava e, da se razvijaju te demokracije koje su u razvoju, a to bi moglo i ubiti naše demokracije ako ne budemo pažljivi u ižih nekoliko godina. Taj fenomen postoji, a to su zločini koje poduzimaju osobe koje se inače bave običajanim poslom. Zatim, e, sam pojam zločina. Tu se radi o velikim prekršajima važećeg prava i tu razlikujemo s jedne strane financijski zločin koji može biti gotovo virtualan. Znate li koliko kružne prijevare e, donose novaca? Pa imamo 200 milijardi eura godišnje koje se, e, koji se operu, koji se ne prijavljuju. To je novac koji se putem fiktivnih operacija uskraćuje državama. Nedavno je jedna međunarodna banka pokrala pet država. Oni su ministrama financija e, predali lažne dokumente i u tom slučaju je Belgija zapravo je dobro prošla. Izgubili smo samo 450 milijuna eura koji su u okviru tri mjeseca otišli u nekakve lokacije poput Dubaja ili nečeg drugog, a Dubaj, vjerujte mi, se e, poklapa sa bye-bye u ovom kontekstu. Zatim, isto tako, znate li za brojke povezane sa trgovinom droge? 5 milijardi eura, zatim krivotvorene 50 milijuna eura godišnje. Trgovina oružjem, trgovina ljudima, prijevare, sve te velike vrste zločina stvaraju novac, stvaraju prljavi novac kojeg treba reciklirati. Treći tip e, zločinačke delikvencije, to je terorizam. A porezna prijevara se tu vrši kao prvo, e, zatim dolazi do atentata ili do napada, i trebali smo se zapitati trebali se baviti i pitanjem medikalizacije u okviru terorizma. Zatim isto tako u mom zanimanju se često susrećem sa posrednicima, s onima s kojima sve postoje moguće, sa bankarima, sa savjetnicima, sa poreznim savjetnicima, sa stručnjacima koji se bave računovodstvom. A vjerujte mi, kako biste bili učinkoviti u borbi protiv e, ovih fenomena iz panamskih dokumenata, to su zapravo one prve osobe koje treba identificirati. Dakle, što se tiče belgo-belgijskog konteksta, ja bih mogla sada sad vremena govoriti vam o tome koliko e, sam shrvan zbog manjka e, manjarskog prostora u mojoj državi mogao bih vam pričati o samo normativnoj moći koja nam stoji na raspolaganju, a pranje novca, osim što imamo izvesni zakon za e, detekciju e, takvih sločina, što omogućava lakši rad gospodinu De Kosteru, dakle vezano uz sumnjive aktivnosti, imamo jedan članak, to je članak 505 stavak 2. Belgijskog kaznenog zakona i to je nešto preporučam svim državama. To je izvesan članak zato što je pranje novca ovdje vrlo važan zločin, što znači da što znači da je to glavno kazneno djelo, važnije je od primjerice trgovine drogom koja se bavi oko toga. Zatim, kada se radi o detekciji e, zločina, možemo zaplijeniti imovinu osoba, a da ta imovina nije sam proizvod e, prijevare. I isto tako je važno što s našim člankom ciljamo i na posrednike za one koji olakšavaju taj posao, koji sudjeluju u jednakoj mjeri u kazni vezano uz pranje novca u, e, kojem, u slučajima u kojoj su sudjelovali. Zapravo je to jedan članak za koji očekamo da će ga sve države članice e, prekopirati i e, provesti. Preostajem još nekoliko minuta, pa bih htio govoriti iz mog iskustva kao suca. E, moram reći da dosta toga treba još napraviti. Želim samo kratko ukazati e, gospodinu Filipu da Kosovo da se sjeti 2011. godine kada smo u siječnju sudjelovali na sastanku vezano uz e, poreznu prijevoru i stvorili smo Eurofisk kao instituciju. Eurofisk je institucija za razmjenu podataka, to je vrlo učinkovit alat s kojim se mogu raditi obuke u državnom članstvu kada se radi o kružnim prijevarima i prijevarima putem PDV-a što je jako rasprostranjeno u Europskoj uniji. Sljedeći koraci bi dakle bili da s jedne strane identificiramo uh, moduse operandi za pranje novca, jer bez pranja novca ne bi bilo niti panamskih dokumenata. I da onda, e, nakon toga, nakon što detektiramo te načine rada, da kažemo da e, vidimo tko je onaj koji stavlja novčanice u kovčeg. takve osobe još postoje, moramo reći. Zatim, kao drugo, voala, što je voila? to je jedno jedan stari pojam iz e, Maroka, to je jedan kompenzacijski sustav, budući da su marokanske granice već dugo zatvorene. Zatim, krivo ispostava računa. Kao četvrto, imamo lažne trgovačke aktivnosti koje dopuštaju ne da se kompenzira, nego da se stvori u jednom trenutku dovoljno novca da se ta novac prenese zatim u inozemstvo. Trebali smo detektirati dakle, sve te načine rada i kao drugo onda vidjeti tko su posrednici. Vidim da mnogi gledaju svoje pametne telefone. Ukucajte Google i porezna oaza uopće ne bi se pojavili panamski dokumenti. Imali biste 150 oglasa za porezne posrednike koje vam mogu pomoći u vašim, uh, vašim aktivnostima. To je ono što je zapravo trenutno stvarnost. Treba uh, identificirati te ljude i ograničiti ih. Još samo 10 sekundi. Mislim da bismo trebali imati proširene kriterije vezano s to da definiramo što je to porezna oaza i trebali bismo postaviti novi e, popis porezna oaza gdje bismo i e, financijske okupacije uključili na to. Tu se referiram na rezoluciju Europskog parlamenta iz 2014. godine iz e, listopada vi ste napravili izvestan rad, a države članice su bacili vaš dokument e, u koš smeće. Vi ste iznijeli predloge za niz mjera koje države članice nikad nisu poslušale i e, iznijeli ste nekoliko temeljnih primjedbi vezano uz Međunarodni monetarni fond e, i Svjetsku banku. Izuzetno hitno da možemo, što se tiče samih brojeva, na globalnoj sceni odrediti koliko je proširen fenomen financijske prijevare kako bismo svim građanima svijeta, posebice europskim građanima, mogli reći da se tu radi o fenomenu e, bez presedana i to su vaše riječi gospođo žuli gdje se treba hitno krenuti na djelovanje. Treba dakle e, iskoristiti svoj politički utjecaj na te države koje se identificiraju kao sumnjive. Hvala vam, vi kao istražni sudac imate vrlo opsežno iskustvo za govornik je gospodin e, Norbert Naulin. On je odgovoran za e, financijsku obvešenu jedinicu u Sjevernoj Rani i Vestfaliji. Možete nam možda objasniti zbog čega ste e, osnovali tu jedinicu. Hvala vam lijepa, poštovane dame i gospodo. Dopustim mi da vam kratko predstavim čime se mi bavimo kao istražni službenici. Kao prvo imamo jedinicu u Sjevernoj Rajni koja je relativno nova. Od 1. veljače 2015. godine radimo eh, i eh, ta skupina se zove Istražna skupina za organizirani kriminal i za poreznu prijevoru. Zbog čega smo osnovali tu jedinicu? Zato što eh, porezna utaja je jako povezana sa drugim prekršajima iz eh, raznih sektora zločina, bilo da se radi o organiziranom kriminalu ili da se posebice radi o eh, drugim ekonomskim zločinima poput eh, porezne prijevare. A isto tako vidimo da se utaja poreza može povezati i sa financiranjem terorizma baš kako bismo mogli imati široke temelje za istraživanje i kako bismo zajedno sa kolegama i kolegicama iz e, policijskih služba mogli iskoristiti mogućnost da to istražimo. Zbog toga smo osnovali ovu jedinicu. Jedna istraga koju vodimo je istraga koju nazivamo kanal. Krajem 2014. godine je za pokrena Sjeverna Rajna i Vestfalija i tadašnja e, uprava gdje smo imali predstavnike iz Vupertala. E, oni su kupili podatke od jednog informanta. Ti podaci nisu jednaki onima iz panamskih dokumenata. Panamski dokumenti znače objavljivanje podataka i informacija do kojih je došao Međunarodni konzorcij istraživačkih novinara. Ono što povezuje naše podatke sa panamskim dokumentima je činjenica da se kod nas osnivanja offshore tvrtka za koje smo saznali e, da su se ta osnivanja odvijela putem Monsak Fonseca. Podaci sadrže e, jasan uvid o tome kako se je postupalo pri osnivanju i kupnji offshore tvrtki, te imamo podatke i o e, stvarnim vlasnicima offshore tvrtaka. Konkretno rečeno, u dokumentima koje mi imamo vidimo e, izjavu o osnivanju offshore tvrtke, vidimo različite e, odluke, zapisnike e, sa sastanaka predsjedništva tvrtke, vidimo jedan odlučujući dokument s kojim se daje puno moć nekome. To je onaj interni dokument u kojem je zapravo sadržan stvarni vlasnik. Imamo izvode iz službenog registra osnivanja tvrtke Zatim e, imamo još dodatne podatke o Mosaku Fonseki i vidimo e, kakve su oni pristojbe dobivali za svoj rad. Imamo također i pozadinske informacije o pojedinim tvrtkama, te smo imali i mailove, e, dakle korespondencija između banaka i upraviteljima imovine, te uredom tvrtke Monsac Fonseca, a nismo imali bankovne račune niti uvid u stanje na bankovnim računima u našim dokumentima. Iz tih dokumenata možemo izvesti od, e, točne, to jest neke određene zaključke. Naime, ime spanog vlasnika ovdje imamo, ime offshore tvrtka, njeno sjedište, a pritom se ne radi o tome da su sve offshore tvrtke koje su osnovane putem Monsak Fonseke e, imale sjedište i u Panadni. One su imale sjedište na Kamarskim otocima, na Sešelima i drugdje, da navedem samo neka mjesta. Monsak Fonseca je e, odrednički ured koji ima 44 podružnice koje sudjeluju u različitim državama i koje osniva offshore tvrtke u, na svim, svim krajevima ovog svijeta, ne samo u Panami. Sjedište offshore tvrtke ne znači da računi te tvrtke i imovina te tvrtke se nalaze na Panami. Njihovo vlasništvo se, bi se moglo nalaziti i na računima u Europi. Ono što također vidimo su imena trenutnih direktora, um, članovi e, upravnih odbora i drugi i tu zapravo se navode neka imena iz Monsak Fonseke. Naime, te osobe se pokušava prikriti, e, njih se ne navodi kao stvarne vlasnike, zatim vidimo još i druge savjetnike i posrednike koji su e, ovdje djelovali pri osnivanju radu tvrtke. Mogu jasno reći da ne postoji niti jedan slučaj s kojim smo se mi konkretno bavili gdje bi takozvani stvarni vlasnik sam stupio u kontakt sa Monsak Fonsekom. Sve se to uvijek odvijalo preko banaka, preko e, radnika u bankama, preko različitih e, pružatelja financijskih usluga. I oni su isto tako dobili povrat e, za trošak osnivanja offshore tvrtke koji su zatim taj trošak onda prenosili na svajne vlasnike. Postoji jedna vrlo posebna značajka. Kada jedna komercijalna banka za svog klijenta traži osnivanje offshore tvrtke, onda je klijent mogao upravljati tim tom tvrtkom samo putem te banke. Kada bi klijent promijenio banku, onda bi se tvrtka raspustila. Dakle, klijent ima potpuno pravo nad e, imovinom offshore tvrtke, ali samo upravljanje je bilo vezano uz pojedinu banku i samo se putem te banke mogu odvijati. Svi znamo da je zapravo tako da javnost i službe na ovaj način ne vide tko je stvarni vlasnik tih tvrtki, a e, da punomoć je interni dokument za koju znaju samo tri osobe. Dakle, sam stvarni vlasnik zna za to, e, ured e, iz e, tvrtke Mossack seka zna za to, te banka koja pruža financijske usluge. Nitko drugi ne zna za taj dokument. Kada smo mi zaprimili taj dokument, smo se zapitali za šta se može iskoristiti offshore tvrtka i koja smo saznanja tu dobili. Nama je bilo jasno da se offshore tvrtka može iskoristiti za pranje novca kako bi se e, prikupljena imovina e, koja se dobivala iz različitih zločina mogla prikriti, a kao drugo se to moglo iskoristiti u svrhu e, utaja poreza. Utaja poreza je kod nas doista i bilo ono kazano djelo u 90% slučajeva koja se krila iza tih uh, offshore tvrtki. Imali smo opsežne istrage, imali smo naznake za, na 524 njemačkih e, građana, imali smo više od 50 financijskih institucija koje smo morali ispitati. kao e, osumnjičeni su našim istragama prije svega službenici iz e, Monsa Fonseke, oni su počinitelji e, utaje poreza, a isto tako se odgovorne smatraju osobe iz banaka i finanskih institucija, njih se osumnjičuje da su sami počinili poreznu prijevoru ili da su pomogli pri tome. A isto tako i svani vlasnici oni su također osumnjičeni ili zbog e, pranja novca ili zbog utaje poreza. U istragama sudjeluje e, istražno odvjetništvo u Kelnu, ono je vodeće odvjetništvo, a imamo e, istražne jedinice isto tako iz službe Sjeverne Rajne Vestfalije, a ta služba surađuje sa svim drugim nadležnim službama za ovo pitanje u toj saveznoj pokrajini mi smo odredili određene istražne ciljeve u okviru svake istrage, a istražni ciljevi su ovdje e, sankcije, dakle kroz kaznenog gonjenja, eventualna zapljena imovina također. Daljni istražni ciljevi su isto tako da se kazne e, banke, dakle oni koji su bili posrednici, u tom smislu smo morali ne proći kroz kazneni zakon, nego kroz jedan drugi zakon koji je tu nadležan i naravno tu smo htjeli s tim obuhvatiti sve one odgovorne osobe. U našim smo istragama tako proveli postupak e, kaznenog prava da smo posebice one osobe i one institucije e, obuhvatili tu istragu na svim razinama koje smo prvo u nacionalnom okvirama mogli identificirati. Tu se se radilo o, ma, o, eh, o matičnim društvima eh, komercijalnih banaka u Njemačkoj koji su imali podružnice i u Luksemburgu. Zatim eh, isto tako smo pokušali odrediti glavne počinitelje i osobe koje su možda imale finansko boravište u drugim državama. Skoro sam gotov. Kao što sam rekao, u 90% smo identificirali da je došlo do porezne prijevare i do pomoći pri vršenju porezne prijevare. To je veliki motiv i to je i razlog za osnivanje e, e, tih offshore tvrtka. Od 2003. na snazi je direktiva e, Europske unije, a od 2005. godine je situacija takva da osoba koja ima račun u inozemstvu mora platiti na to porez na kamate koje dobiva, a to se moglo ispjeći na taj način da se osnuje offshore tvrtka i mislimo da se upravo u tom razlogu osnivalo najveći, broj offshore tvrtka kako bi se e, ta direktiva u financiranju Europske unije mogla podrivati. Banke i istrage banaka zapravo njih smatramo da su odgovorni za e, vrlo sustavan e, gospodarski kriminal. S ovim bih zaključio. Hvala vam gospodin Naulin. Dosta smo toga zanimljivog mogli čuti, ali nažalost smo već sada opet u vremenskoj sisci do 18.30 možemo još održati naš sastanak. Dakle, imamo još e, 44 minute koliko vidim, a imamo dug e, popis govornika. Ja bih predložio da imamo jednu minutu za postavljanje pitanja, a dvije minute za odgovore. Čak i gospodin Mišel vjerujem da će uspjeti u tome kao bivši ministar vanjskih poslova. Siguran sam da vi to možete, a isto tako i kao bivši povjerenik. Izvolite, gospodine Luke, vezano uz poslovnik. Gospodine predsjedniče, ja se ne slažem s time. Mi smo izrečito e, govorili o tome da bi ovaj odbor trebao imati više e, vremena za postavljanje pitanja i za komentare, a vi sada ograničavate naše vrijeme za javljanje Ja bih rekao da jednostavno se tamo iz, više vremena za ovo izdvojiti. Pa možemo i napraviti na drugačiji način, da ćemo zaključiti sastanak točno u 18.30 onda će se javiti samo po našeg govornika. Imamo jasna pravila, imamo prevoditelje koji su nam na raspolaganju, imamo za to vrijeme do 18.30. Moj je prijedlog da se skrate pitanja, možda bi pojedini govornik mogao postaviti vrlo kratko pitanje, onda ne bi došlo do toga. Gospodin Kofod ima prvi riječ. Hvala vam, gospodine predsjedniče, bit ću vrlo kratak zbog vremena. Kao prvo Filipu de eh, Hvala na vašem izlaganju. Spomenuli ste da trebamo imati europsku financijsku obaveštanju jedinicu kako bismo bili učinkovitiji. Kako bi se to praktično ostvarili? Kako smatrate da bi to poboljšalo vaš rad kada bismo imali jedno takvo europsko tijelo? I još jedno pitanje za vas. Spomenuli ste da imate 97 e, predmeta koje se vode u slučaju panamskih dokumenata i da ste zatražili nove informacije od Paname. E, što mi možemo učiniti kako bismo vam pomogli u provođenju ovih istraga? I na kraju, pitanje za gospodina Naolina. Metodologija kojom ste se služili u otkupu informacija od povjerljivih e, pouzdanika. E, vidjeli smo to i u slučaju Belgije, dakle kako vam je to pomoglo i možete li to savjetovati i drugim zemljama članicama i bi li to omogućilo uspješniju borbu protiv ovakvih kaznenih djela? Hvala vam lijepa na kratkom pitanju, gospodine predsjedniče Odgovorit ću vrlo kratko. Europska financijska obavještajna jedinica je nešto što smo već prije više godina predložili. Ne vidim da nam treba mnogo sredstava ili prostora u zgradama, nego jednostavno treba imati hrabrosti, zajedno sjesti i vidjeti ono što se već odvija mjesecima. To je jedan od e, zaključaka koji možemo izvući iz borbe protiv financiranja terorizma, odnosno potreba za zajedničkom istražnom jedinicom, financijskom obavještajnom jedinicom. Dakle, ujedinimo naše napore. Dakle, i belgijska i francuska financijska obavještajna jedinica surađujemo. Razmjenjujemo informacije i sada razmatramo što bismo mogli iskoristiti umjesto da tražimo pomoć putem pisma zahtjeve. Što možete učiniti u ovih 97 predmeta? Ništa. Žao mi je. To ovisi o tim ljudima i o državnom odvjetniku Paname. Hoće li on odgovoriti na moje pitanje? Pa sumnjam. Što možete vi učiniti? Praktički ništa. Nezadovoljavajući odgovor. Gospodin Dalin, izvolite kriminelle Treba znati, međunarodni kriminalni sustavi se razotkrivaju samo onda kada se dobije znanje iznutra. A kod tog znanja iznutra, kod stvaranja tog znanja, imamo dva aspekta. Nitko e, tko se budi u tom sustavu nije altruističan, ne ode samo od sebe kod službi i onda kaže ovako se to odvijalo ovdje se uvijek postavljuje ono isto pitanje, dakle radi se o novcu, to je jedno, a drugo je zaštita dožnika. Ta tema je i jedna koja, na kojoj bismo mogli naći odgovor e, tako što izgradimo sustav za zviždače. To je vrlo široko područje, tu trebamo imati neka ograničenja, ali to je svakako jedna zakonodavna tema. Hvala vam lijepa na disciplinjenim odgovorima i pitanjima. Gospodin Mišel koji zamjenjuje gospodina Jačeka. Hvala gospodine predsjedavajući. Kao prvo pitanje gospodinu De Kostaru jer ima malo vremena. Prije otkrića panamskih dokumenata jeste li već uočili u analizama da postoje neki elementi koji bi najavili panamske dokumente. Ako je to bio slučaj, zašto dakle već ranije nije stiglo upozorenje i jesu li istrage otvorene prije otkrića panamskih dokumenata? Dakle, to bi bilo moje prvo pitanje. Unaprijed vam zahvalujem. Zahvaljujem što ste već dali određene odgovore. I zanima me što očekujete od Europola. Imao sam dojam u vašim pisanim odgovorima da Europol nije baš zadovoljan suradnjom između financijskih obavještajnih jedinica i Europola. Dakle, ovo su pitanja za gospodina De Kostera. Gospodine Klez, ja se slažem s vama i slažem se dakle sa činjenicom da ste izgranuti, ali ipak ne slažem se s vašom gorčinom, ja sam više optimist od vas. Ono što vi zovete facilitatorima, mislim da oni dakle nisu dovoljno meta aktivnosti. Čini mi se kao da oni nekako uspjevaju e, pobjeći istragama i zanima me vaše mišljenje kako pristupiti tom pitanju, jer bez njih ništa nije moguće. Dakle, ja ne mislim da bi bilo dobro da oni e, uspiju, dakle, se izmaknuti u toj situaciji. Hvala. Govorili ste više od dvije minute, dakle molim da se pridržavate zadanog vremena, tako da možemo završiti na vrijeme. Tko će prvi odgovoriti? Gospodin De ja ću vam dati brojke i to će biti moj odgovor. Sjećan 2014. godine izvješće MMF-a o panovskim dokumentima vezano uz sprečavanje e, pranja novca i financiranja terorizma. Zatim vezano uz panomsku opještenu jedinicu, situacija nije dobra, e, nemaju pristup podacima o stvarnim vlasnicima, e, resursi su ograničeni i dakle sve se odugovlači. Deseti mjesec 2014. godine Belgija u skupini Egmont e, ukazuje na problem. Dakle, svjesni smo toga da treba nešto učiniti da nema dovoljno suradnje. Sjećan 2016. godine e, sve je riješeno, veljača 2016. godine, nam je zemlja koja surađuje, travanj 2016. godine e, novinari izlaze s informacijama. Dakle, mislim da vam ovaj kronološki slijed može naznačiti smisao mog odgovora. Ja mislim da je taj problem datira već neko vrijeme. Financijska obještena jedinica koja predstavljam je e, upravna jedinica. U Luksemburgu je pravosudna, a drugdje je policijska. Europol je policijsko tijelo. Ako se ovdje sada suprotstavljaju različiti modeli, neki administrativni, neki policijski, mislim da je to smiješno. Mi smo to prevladali u Belgiji, mi surađujemo s Europolom i mislim da to mogu učiniti i drugdje, posebno tu mislim na financijsko obavještene jedinice koje su u sklopu policije. Hvala, gospodin Krejs. Hvala da odgovorim na pitanje gospodina Mišela. Da, mislim da je zapravo e, napad na facilitatore bi bio ograničiti rad mafije. Sjećate se vjerojatno filma Tvrtka, kada je Tom Cruise rekao FBI-u, ako se želite boriti protiv mafije, najprije likvidirajte njihove odvjetnike. I bio je pravo. Dakle, kako ih identificirati? Potrebne su proaktivne istražne e, istrage E, to e, dakle neki u Belgiji to predlažu i ima međunarodnih organizacija i mislim da postoji salon pretaportea financijskih prijevara. I zapravo prvi e, taj sastanak se održao u Parizu u Grand Paleu. To su financirali Mercedes, Pricewaterhouse i e, švicarske banke. Samo da se obratim gospodinu Kofovu. Mislim da su zviždači, da imaju vrlo važnu ulogu. U Njemačkoj je se e, su se pokušali definirati naime je bilo nekih, je bio jedan slučaj korupcije u kaznenom smislu. Hvala lijepa. Kao sveći govnik u ime Pučana, Pučana eh, riječ ima gospodin Ludvig Niedermayer. Eh. Hvala. Sve ovo što smo naučili iz eh, afere panamskih dokumenata je vezano za prošlost, barem do određene mjere, a u međuvremenu se mnogo toga promijenilo. Dakle, do koje mjere su sve te promjene promijenile situaciju, tu mislim e, na zakonodavne napore po pitanju pranja novca, a osvrnimo se još dalje u budućnost. Imamo u pripremi novo zakonodavstvo protiv pranja novca i također e, standarde oecd za razmjenu računovodstvenih informacija koji će se primjenjivati od iduće godine. Dakle, hoće li to barem smanjiti ovim problema Hvala. Prije nego što saslušamo odgovore, bih zamolio gospodina Montanjea da nam se obrati kao francuski kolega. Izvolite, gospodin Montanje. Haben Sie verstanden? Da, jeste razumjeli? C'est moi vous attendez? Oui. li me dobro? Da. U redu, hvala. Što se tiče ovlasti, dakle, tijela koje nadziru banke i osiguravateljska društva, Naš je cilj pobrinuti se da financijska industrija obavlja identifikaciju, a ukoliko to nije moguće, onda treba ustanoviti tko je stvarni vlasnik ili ako postoji sumnja vezano s neku transakciju, e, to treba biti predmet prijave kod financijskih odgovarajućim službama. Četvrta direktiva također, također govori o tome kako poboljšati funkcioniranje sustava. No, ako postoji neki dio e, gdje zakonski propisi omogućuju da se nešto sakrije, da se prikrije, to znači da još uvijek postoje nedostaci u sustavu. E, sada trebamo temeljem postojećeg iskustva izmijeniti e, ono što je potrebno, tu su zakoni, tu su prakse, prakse nadzornih e, financijskih tijela koje imaju ovlasti u području sprečavanja pranja novca. Dakle, ne postoji nekakav gotovi recept za sprečavanje pranja novca. Ja mislim da mi možemo smanjiti taj e, pojavu pranja novca, ali nisam siguran može li ono potpunosti nestati. Hvala lijepa. Tko želi još nešto nadodati? Izvolite, gospodine Kles. Da, dakle, zakonodavne mjere treba osnažiti. Belgija nije čekala na četvrtu direktivu. Mi smo 2010. godine već uveli due diligence, dakle tražili smo da postoji dakle jedna datoteka eh, izvora sredstava i eh, vlasnika sredstava no e, naši, e, dakle, naši, dakle, računovodstvo traži da se vrše kontrole, međutim kod odvjetnika nema nikakvih kontrola i vrlo često kada dolazimo u odvjetničke urede tražim te datoteke, međutim nikada ih ne uspijevam dobiti, čak i u velikim odvjetničkim uredima. Dakle, problem nisu samo zakonodavne mjere, nego zapravo nedostatak e, sredstava mi imamo izvrsne norme, izvrsne pravne norme, ali nemamo sredstva, nemamo resurse ni e, u smislu dakle policije niti u smislu pravosuđa. I to je uistinu prava katastrofa. E, izvolite, gospodine Olin, po meni zakonodavni rad ide u pravom smjeru, ali kao službenik se mi često bavimo prošlošću, a ne sadašnjošću i budućnosti, pa ne mogu još vidjeti kako će biti posljedice. Što se tiče zakonodavnih postupaka, tu postoje nekoliko stvari do kojih mi je vrlo stalo da ih izmijenimo, pa i na europskoj razini. Dakle, kao prvo, prema mom čestom mišljenju na europskoj razini trebamo zajedničku definiciju toga što je utaja poreza. I onda bismo imali harmonizaciju e, tih kaznenih djela u Europi. To bi e, ove zahtjeve za e, pravnom pomoći koji se postavljaju jako pojednostavilo. Isto tako kao drugo, mislim da bi u svim drugim europskim državama trebalo biti standard da je utaja poreza djelo koje dolazi pred pranja novca a to nije svugdje tako definirano. Zatim isto tako autonomno pranje novca treba isto tako moći kazniti i trebamo imati bolji uvid u eh, stanje eh, imovine eh, do koje je možda došlo na nezakonit način. To je nešto što možemo urediti na europskoj razini. Hvala Zabilježit ćemo vaše prijedloge. Gospodin Ikuba je u ime socijaldemokrata. Hvala gospodine predsjedavajući. Imam jedno pitanje za gospodina De Kostera. Dakle, već smo čuli da posrednici uvijek stoje iza tih e, transakcija, međutim i oni moraju e, dakle financijskim financijsko obještenim jedinicama dostavljati podatke. Mislite li da postoje razlike između pojedinih profesija i mogu li se izmijeniti ti zakonski propisi. Drago mi je bilo čuti e, da će u siječnju, dakle oni reći da nisu bili u toku. Dakle, zanima me koje je vaše mišljenje sa terena, kako se odvija suradnja među državama članicama i kakva je suradnja između e, vas i Europola, Eurojusta, Eurofiska. Čuli smo njih, zanima me vaše mišljenje. Drugo pitanje, europsko zakonodavstvo u području sprečavanja pranja novca će se dodatno osnažiti u svjetlu najnovijih izmjena i dopuna. Što mislite, koje instrumente i koje mjere trebamo još uvesti kako bismo vama pomogli u radu? Hvala vam, dragi kolega, tko želi odgovoriti kao prvi, gospodin De Koster. Hvala gospodine predsjedavajući. Ja ću nastojati odgovoriti vrlo sažeto. Izneću nekoliko brojki. Spomenuli smo porezne prijevare. Pitanje je bilo kako se odvija suradnja s drugim državama, članicama, odnosno njihovim financijsko-obavještenim jedinicama. 2015. godine mi smo obradili i priopćili pravosudnim tijelima osam predmeta, osam predmeta teškog i organizirane porezne prijevare. To nije bilo u Belgiji, to je bilo znači porezna prijevara u odnosu na francusku riznicu. Tri za Nizozemsku, jedan Madagaskar, jedan Singapur, jedan se odnosio na Poljsku. Iste godine su e, belgijski državljani u inozemstvu isto tako e, izvršili poreznu prijavu i tu smo imali jedan predmet koji smo dobili od Luksemburga i još jedan predmet e, koji nam je proslijedio Hong Kong. Dakle, tu možete vidjeti otprilike kako stvari izgledaju. Što se tiče poreznih prijevara, mi uistinu moramo odraditi ogroman napredak. Ne radi se toliko o suradnji. Ja mogu razgovarati s kolegama iz Trakfina e, kada im, dakle, vezano uz njihove te predmete, dakle, to ih zanima, naravno, Međutim, kada od njih tražim predmete koji se tiču belgijskih državljana koji su počinili prijevaru, onda e, ih to ne zanima. Dakle, tu se zapravo radi o prioritetima koje treba bolje definirati. Daću vam još jedan primjer. Upravo sam uspostavio suradnju sa luksemburškom jedinicom. Dakle, to je jedan slučaj koji vrijedi spomenuti. Riječ je o lažnoj poreznoj prijevari. Dakle, tu je nekakvih E, stotinjak milijuna koji odlaze u Luksemburg, dolaze od jedne tvrtke koja je prije deset godina otišla u stečaj. E, tu je mnogo ljudi e, izgubilo posao i sada se kao ono što se prizna se pola prašta i to se sada želi regularizirati. Međutim, to nije moguće i Luksemburg s nama surađuje jer su ustanovili da je tu zapravo došlo do dvostruke zlouporabe. Hvala lijepo, želiš još neko kratko nešto dodati? Da, gospodine Klez. Evo da kažem nešto pozitivno što se tiče suradnje. Mi imamo jedan izvrstan instrument, to je dakle Eurojust u suradnji s Europolom. Riječ je o e, dakle Joint Investigation Teams, zajedničkim istražnim timovima. Dakle, putem ugovora se zapravo izbjegava e, jedan zahtjevni instrument i e, zahtjevi se direktno upućuju državama. Ja sam zatražio e, da se obavi pretres u Varšavi u 6 sati ujutro i to je odrađeno, a zahtjev je upućen mailom. Eurojust i Europol nam e, dostavljaju izvrsne podatke, e, dakle također oni preuzimaju trošak i isto tako se djelomično preuzima trošak suradnje sa trećim zemljama kao što je Maroko. Što se tiče Što se tiče tih istražnih, e, međunarodnih istražnih povjerenstava, želim spomenuti da postoji jedna zemlja koja nikada ne reagira, meni se znalo dogoditi da odem u Pakistan i da sam, i da sam tamo imao izvrsnu suradnju ili, na primjer, izvrsnu suradnju s Moskom, a e, s drugim zemljama je suradnja manjkava. Dakle, tu se trebamo zapitati e, o čemu Hvala, sljedeći je Bernd ime Kera. Moje pitanje je upućeno gospodinu Alinu. Vi ste spomenuli koliko je važna uloga banaka i posljednika, da je važno vidjeti kakvi su njihovi kontakti sa eh, Monsak Fonsekom i kako se onda savjetuju slani vlasnici. Mene zanima što možemo učiniti kako ne bismo samo kazneno gonili male počinitelje zbog eh, utaje poreza, nego kako bismo i one veće prekršitelje mogli uloviti. Vi ste rekli da 90% svih slučajeva s kojima se vi bavite se tiču Luksemburga i prije svega kao podružnice matičnih društva iz Njemačke. Dakle, očito je da su tu donesne odluke na višoj razini u bankama, da se dakle uspostavljaju te tvrtke u Luksemburgu koje se bave takvom djelatnošću. Mene zanima koliko se vaš, vaš kazni progon i na osobe koje e, upravljaju bankama u Njemačkoj i koji su odgovorni za uspostavu tih struktura. I moje drugo pitanje je koliko ste jako pod vremenskim pritiskom zato što postoji mogućnost zastare. Već ste spomenuli da je to sve počelo 2000 2003. to je 2005. godine, a mene zanima kakva je sad situacija sa zastorom. Postoji li opasnost da nećemo više moći kazniti e, te kaznena, ta kaznena dijela zato što nam e, zastara to ne onemogućuje u Luksemburgu ili drugdje. Hvala vam gospodine Luke, izvolite. Gospodin Naolin, naravno da je situacija takva da moramo prvo identificirati one savjetnike u bankama koje su u izravnom kontaktu sa klijentima. Znamo isto tako da osoba koja je savjetnik za privatne klijente nije nešto što će banka jasno navesti među svojim službenicima. Isto tako pokušavamo i vidjeti kako se to sve provelo kroz celu hjerarhiju banke, ali za konkretno djelo moramo naći konkretan dokaz, a tu stvar postaje dosta komplicirana ali njemačka banke imaju podružnice ne samo u Luksemburgu, no te podružnice koje se nalaze u Luksemburgu su obične tvrtke kćeri banaka. Kao i druge aktivnosti se među njima odvijaju i ove aktivnosti. I naši podaci su se do sad usredotočavali na Luksemburg. Da ne radi se o tome da je banka baš u tu svrhu tamo osnovala tvrtku kćer, već su te tvrtke kćeri od uvijek od tamo e, bile osnovane i, i radile su. I naravno da odgovornost tu ne leži samo u e, odgovornim osobama u Luksemburgu, već isto tako i kod osoba u Njemačkoj. I ako nam ne uspije e, naći e, prave osobe, onda pokušavamo sve to kazniti u okviru E, zakona o tvrtkama, dakle kažnjavamo pravne osobe. Trenutno nemamo probleme sa zastarom. Vidimo da savjetnici za financijske usluge sustavno se bave tajom poreza. Vidimo da je to dosta teško kazneno djelo i da imamo rok od zastara od 10 godina, te da smo dosta pravovremeno krenuli u istogu svega toga, pa nam onda ta zastara još ne predstavlja problem. Hvala vam na predsjednom odgovoru u ime kluba zastupnika ALDE. Riječ ima gospođa Majte Papagonsunda. Hvala. Hvala svima. Zabilježila sam si neke materijale za razmišljanje iz vaših izlaganja. Govorili ste o alga. Fiju koji je bio pozvan na drugo saslušanje, ali nije došao. I u UN je poduzeo neučinkovite mjere. Kada je riječ o popisu poreznih utočišta, vijeće je preokrenulo primijenjene kriterije, odnosno odsustvo poreza na dobit. Dakle, mislim da taj popis neće biti koristan. Vi ste govorili da treba se usredotočiti na posrednike. A gospodin Mišel je pitao kako e, mislite to postići. Zahvaljujući vašim riječima naučili smo e, mnogo o načinu rada ovih posrednika. Smatrate li da će mu zahvaljujući izmjenama nove direktive ili ad hoc mjerama, moći učiniti nešto što, slično onome što je učinjeno po pitanju zrakoplovnih kompanija u slučaju terorizma. Odnosno, hoćemo li moći se služiti matematičkom metodologijama za e, prepoznavanje financijskih tokova. Mi nismo stručnjaci, imamo dobru političku volju i možemo podržati vaš rad, no zanima me što to mislite također i o, poreznoj amnestiji, Dakle, mnoge e, vlade su to već učinile. Dakle, to znači da je moguća nekažnjivost ili da je ponuđena mogućnost nekažnjivosti. Vidimo da imate dobru volju, ali da vam nedostaje sredstava. Hvala vam, draga kolegice. Tko želi prvo odgovoriti? Kod koga postoje ovakvi sustavi, gospodin Montanje, da evo možemo započeti s Belgijom. Gospodin de Koster, što se tiče pitanja fiskalne regulacije, mi znamo za to pitanje u Belgiji, a jedinica je tu već od početka igrala određenu ulogu, zato što se radilo o četvrtoj fiskalnoj regulaciji. Kod prve dvije se radilo o bilježnicima, a kod treće i kod četvrte regulacije poreznog sustava smo bili više uključeni u to, ali imali smo dosta složenu ulogu, iako nas to nije sprečavalo, nasuprot onome što se možda moglo misliti, da ništa ne učinimo. Kada se radi o pranju novca, putem banke koja se bavi tom prijevodom to je nešto što se tiče četvrte e, fiskalne regularizacije i dakle to funkcionira. Odluka je vlade da se porezni sustav regularizira, ali porezna regularizacija ne bi se trebala iskoristiti kao e, izlika za to da se još i više vrši pranja novca. Mislim da se o tome radi, trebamo imati mjeru, imamo odgovarajući manevarski prostor i to je nešto što može imati pozitivan ishod. Hvala lijepa, tko želi još nešto nadopuniti? Gospodin Naolin ja bih još kratko govorio o ovoj problematici sa savjetnicima. Tu nećemo moći učiniti mnogo toga više, jer ono što radi savjetnik nije uvijek e, vrlo lako pratiti. A ono što se može učiniti je to da se ugrade tu određeni mehanizmi, određeni, e, određene obveze za e, izvješćivanjem, e, financijski nadzornici koji kontroliraju velika velike financijske institucije možda mogu imati obvezu da javljaju e, neka sumnjiva saznanja. To bi moglo biti jedno rješenje i moglo bi biti to jedna dosta korisna mjera. Osim toga, bismo i ovdje trebali pripaziti na ono što su upravo spomenuli kolege, naime na to da se zakonove mjere moraju moći provesti, a provedba je uvijek skupa i za to je potrebno mnogo vremena i mnogo osoblja. Hvala lijepa. Nema drugih javne za riječ. Gospodin e, Montanje, ne. Sljedeće pitanje. Onda Fabio Demasio i Meguja. Ne, ne, ja sam još ovdje. Izvolite, jeste li spremni? Samo sam htio reći da nisam e, kompetentan da e, pocijenim neku mjeru za fiskalnu regularizaciju. To nije nešto što je u našoj nadležnosti, mi možemo se na to samo osvrnuti. Ono što smo mi zabilježili je to da pravosuđe može osuditi i neke druge posljedice, ne samo banke. E, primjerice, tu se može raditi o savjetnicima i odvjetnicima, a naš je rad taj da provjerimo je li banka obavila svoj posao i je li podnijela e, prijavu o sumnjivim transakcijama. To je ono o čemu se tu radi i e, ako želimo napredovati onda bismo se trebali osigurati da e, unutar Europske unije kontrola nad nekom grupacijom sa svim podružnicima, sa svim tvrtkama postane moguća i da se ukinu tu granice i revizija četvrte direktive bi mogla u tom smislu e, nam omogućiti da olakšamo tu suradnju, da se to učini obaveznim i da nadzornik e, tvrtke, e, to matičnog društva, ima tu dužnost da provjeri i podružnice i da surađuje onda sa drugim službama. To je nešto što je hitno potrebno je recimo kod nas u našoj nadležnosti mi se bavimo bankama i financijskim institucijama koje su multinacionalne institucije, dakle prekogranične. Hvala Fabio De Masi. Moje pitanje je upućeno gospodinu Naulinu. Znam da kao istražitelj nerado govorite o trenutnom zakonodavstvu, ali sada se bavimo revizijom direktive o pranju novca ja mislim da se tu i nalazi jedna velika rupa u tom prijedlogu zakonodavstva, naime da se mogu uvesti e, lažni direktori e, umjesto pravih direktora i da se to ono ne može baš e, provjeriti. Znate li za neko opravdanje zbog čega se ne bi smjelo istražiti tko je pravi direktor neke tvrtke, je li to e, zakonodavna rupa ili rupa neke, neke drugačije naravi. Zatim isto tako imamo i um, tvrtke koje postoje samo putem e, poštanskih sandučića, koje su u drugim državama, koje ne možemo istražiti. Kako vi gledate na tu tematiku i mislite li da će tu možda doći na reakcija da će se to sve proširiti? Ja uvijek se plašim e, te kreativnosti s druge strane kada se o tome da se iskoriste upravo u zakonu. je situacija je takva da svaka tvrtka zna tko je onaj koji je e, nositelj ekonomske odgovornosti. To je tako i tu ne možemo promijeniti svijet, možemo im samo ograničiti e, manevarski prostor, slično kao i u nogometu, ali to neće spriječiti protivnika da zabije gol što znači da ovdje moramo stvoriti propise koje te tvrtke, te financijske institucije, te financijske pružitelje usluga dovedu u okvir u kojem oni moraju što je god moguće istinitije navesti e, stvarnog vlasnika. Evo to je bilo ono pitanje e, vam upućeno. Eva želi u ime zelenih. Molim vas također kratko ako je to moguće. Izvolite. Hvala gospodine predsjedavajući. Ja bih e, za početak htjela reći da što se tiče panamskih dokumenata, da nam to pokazuje da sustav ne funkcionira i da tijela koja su nadležna za nadzor ne uspijevaju spriječiti e, dakle, i sankcionirati ta kaznena djela. Imam jedno pitanje gospodinu Montanjeu. Zanima me može li nam objasniti dakle Dakle, kako to da ovo tijelo može biti istovremeno nadruženo za bonitetni nadzor, za e, procjenu rizika i za rizik, e, dakle, u smislu pranja novca. I zanima me e, kako gleda na slučaj Societe Hali BNP i njihove offshore E, offshore tvrtke imajući u vidu da su te tvrtke u 99,9% slučajeva kriminalne, čak imamo i neke istrage koje su provedene u SAD-u. Hvala lijepa. Gospodin Patrik Montanje, Vam je upućeno pitanje. Prednost da, da imamo E, dakle pod istim krovom financijsku sigurnost e, neke ustanove i e, kontrolu poštivali pravila i propise o području pranja novca. Dakle, to nam omogućuje da vidimo imamo li kapacitet da ustanovimo na koji način neka institucija posluje kako je ustrojena. Istina da je ovo vrlo veliko područje primjene, bilo da je riječ o bonitetnom nadzoru ili o pranju novca jer mi e, možemo vršiti e, kontrolu samo na licu mjesta, a ne možemo stalno vršiti kontrolu svih institucija na licu mjesta. Dakle, mi moramo zapravo imati, učiniti određene, e, odrediti određene prioritete. Što se tiče dakle offshore tvrtki, to nije samo po sebi zabranjeno ili nezakonito. Jedino što moramo pronaći kako bi se mogle sankcionirati banke jest je li bilo nekih transakcija iz Francuske koje bi bile nezakonite prema francuskim propisima ili su pak iz sjedišta organizirale neke aktivnosti u podružnicama koje ne bi bile sukladne domaćim propisima ili međunarodnom pravu. To je vrlo teško dokazati. Mi nismo pravosudno tijelo i zato, e, osim toga, u, mi ne možemo čak niti doći na lice mjesta u nekim državama i nemoguće je dobiti suglasnost da bismo vidjeli što se događa u tim podružnicama. Ovdje je riječ o francuskim bankama. Dakle, mi ne znamo niti kako oni klijentelu imamo, imaju. E, Dakle, neki su nam rekli, dakle, nema nikakvog smisla da vidite jer nećete ništa, nikakve podatke dobiti o klijentima. Dakle, mi možemo izreći sankciju samo ako se ona temelji na kršenju francuskih zakonskih propisa ili nekih drugih međunarodnih pravila, ali za to nam trebaju dokazi, a vrlo često ih nema jer mi nemamo mogućnost da izvršimo istragu u tim zemljama. Hvala lijepa. Još su dva govornika na mom popisu govornika. To je gospođa Ramona Tomc i gospođa Analize Doc. I zatim imamo 20 sekundi za Anu Gomes za postavljanje pitanja. Izvolite Ramona. Vrlo kratko i vrlo konkretno pitanje za sva tri gosta ili za onoga koji zna odgovor na to pitanje. Što mislite o sadašnjoj definiciji politički izloženih osoba, kako je predviđeno u direktivi o suzbijanju pranja novca? Smatrate li da je ta definicija preširoka, preuska ili da je baš onakva kakva treba biti? Vrlo dobro pitanje, tko će započeti, gospodine predsjedniče? Pa mislim da ne bismo morali dodavati ništa definicije, ali ono što nedostaje je baza podataka sa svim imenima iz cijelog svijeta kada govorimo o politički izloženim osobama u Europolu i u mojoj zemlji lako je znati tko je tko, ali ako prelazite granice to predstavlja veći problem, naročito za financijske institucije i tu bi Europska komisija trebala poduzeti inicijativu kako bi nam na raspolaganje stavila e, instrumente kojima će raspolagati dionici. Gospodine Kles, ne. Olin, niti vi. Gospodin Montanje, želite li vi nešto reći? To je vrlo široka definicija. Nama je uvijek e, dosta zahtjevno to provjeriti jer nemamo nikakvu referentnu bazu. Tako da e, to moramo u našim istragama moramo ustanoviti jesu li te institucije uistinu dale sve od sebe kako bi identificirale sve one koji ulaze u tu definiciju. Ona je proširena, sada se čini preširokom. Pretpostavljam da je zakonodavcima teško da istovremeno postignu učinkovitost i da se poštuje privatnost, jer Ovdje se isto spominju dakle i članovi uže obitelji. Mi e, smo uzeli definiciju kako jest i ono što je naš zadatak je da vidimo primjenjuje li se ona kako treba. Hvala Nelize Doc, kao u ovom krugu. Hvala, nisam bila ovdje prije. Pratila sam sastanak iz svojeg ureda. Htjela sam se nadovezati na neka pitanja o koordinaciji na europskoj razini i bit ću konkretna. Neki su predložili europsku financijsku objavištenu jedinicu i također kako bismo trebali olakšati istražene timove, a drugi su rekli da trebamo ojačati suradnje između europskih zemalja i također sam svjesna i pitanja e, sredstava, dakle ne treba nam previše informacija, no treba li nam europska arhitektura za razmjenu informacija naročito o sumnjivim transakcijama, ali također i o stvarnim vlasnicima. Smatrate li da je ono što imamo sada dovoljno, e, treba e, je li to dovoljno i treba li to biti paneuropsko umjesto da to bude u nadležnosti pojedinih zemalja kao što je to slučaj sada? Hvala. Tko želi odgovoriti? gospodine Koster. Istražne službe? Samo kratko. E, takozvana Europska financijsko obavještajna jedinica mogla bi biti zanimljiva opcija kada je riječ o razradi zajedničkih analitičkih zadataka financijsko obavještajnih jedinica. To je ono što nam je sada potrebno. Kao i Eurojust. Eurojust zapravo okuplja ljude oko istog stola kako bi razgovarali i izradili strategiju. i vrijedi za financijsko obavještajne jedinice. Mislim da nam ne treba nešto poput Olafa ili nešto tih razmjera, no svakako nešto treba ustrojiti. Evo, samo jedan primjer. U Lipinju odlučili smo zajedno s Francuskom, imajući na umu 2016. E, godinu da trebamo surađivati zato jer e, bi se nešto moglo dogoditi u smislu terorizma. Dakle, odlučili smo e, raditi 24 sata dnevno, 7 dana u tjednu tijekom tog mjeseca. Ništa se nije dogodilo. Dakle, Francuska je postavila to pitanje na Egmontu i Naravno, to je odgovor koji se tiče suradnje i zapravo proaktivnog promišljanja i e, naše sposobnosti trenutačnog odgovora na e, događaj. Nažalost, sve je e, se dogodilo nakon toga, ali ipak smo bili spremni. Dakle, to je nešto što treba razraditi. Mislim da ako promijenimo mentalitet ćemo uspjeti. Dakle, to je najbitnije sada. Hvala lijepa gospodine Montanije. Želite li vi još nešto reći s francuske strane? No, pa particulièrement. Pa ne, nemam ništa posebno što bih dodao. U redu, hvala. Onda imamo još i pitanje od 20 sekundi, Ane Gomeš. Gospodine Klez, vi ste spomenuli greške gafije. Zašto je došlo do tih grešaka i e, je li greška definicija četvrte direktive sprečavanju pranja novca. Je li to moguće da se ide na ravnatelja tvrtke, a ne na korisnika? Ne, ono što mene više brine je popis e, poreznih oaza. Mislim da se to treba odraditi na međunarodnoj razini. Kad je na početku skupina za financijsko djelovanje e, izišla sa popisom država, E, dakle, zapravo se s vremenom te države brisale s popisa kako je odmicalo vrijeme. Recimo Monako je skinut sa popisa. Članak prvi e, dekreta koji omogućuje nerezidentnost. E, dakle, mislim da ako želite se obogatiti u Monaku, onda najbolje da budete pazitelj. E, želim dodati nešto u odgovoru. Ja bih htio nešto dodati. Mm, tu na popisu tražim jednu zemlju, uzaludno. Možda će Europski parlament e, moći nešto poduzeti u vezi s time. Kako to da se tu ne nalazi Delaware? Zašto se nigdje ne nalazi na popisu? Zato što su oni imali svoju ulogu, dakle, da, to je ona rupa koju smo već dugo identificirali i koju moramo riješiti. Pretpostavljam da američki odvjetnici to još i bolje rade u vlastitoj zemlji nego što to čini e, panamski ured, ali pokušat ćemo još to saznati. Ja vam srdačno zahvaljujem svim vama panelistima Dobili smo vrlo zanimljive uvide, vrlo korisne informacije koje možemo sad regulirati. Zahvaljujem na disciplini kolega u ovom drugom dijelu sastanka. Ta disciplina je bila izvanredna i želim još jednom e, reći da ćemo u srijedu u 11 sati imati s nama profesora Jozefa Štiglica. On je dobitnik obove nagrade za ekonomiju, on je predstavnik e, stručnog vijeća Paname o panamskim dokumentima. On će biti s nama e, za sat i pol i veselim se vašem sudovanju. Zatim, kao drugo, 7.12. je s nama gospodin Moskovici te malteško i slovačko predsjedništvo vijećem kako bismo raspravili o poreznim pitanjima, onome što se dogodilo u budućnosti, onome što se dogodilo u prošlosti, onome što se dogodilo u budućnosti, a zatim ćemo u novoj godini prijeći na, daljna, eh, na dalje istražne aktivnosti. Hvala vam lijepo na ovom sastanku. Zahvaljujem uspjenim provoditeljima i svima vama želim ugodnu večer. Evo, minutu samo preko 18.30.